E, naš je prošli sastanak dakle bio 10. prosinca i danas poslije podne saslušat ćemo najprije potpredsjednika Šešćevića koji nam je rekao da će doći za pet minuta. E, u e, međuvremenu ću vam dati par priopćenja. Gospodin Šešćević će nam inače govoriti o i građanskoj inicijativi a isto tako ćemo govoriti o izvješću Gurumaj. A nakon toga ćemo od 16.30 nadalje e, se sastati s potpredsjednicima Michelangelo Martinesom i Otmarom e, Karasom e, koji će nam govoriti o dvije nedavne sjednice e, Kozaha i jedna iz prvog e, polugodišta u Dublinu i druga iz drugog polugodišta u Vilniusa. Dakle, to su bile e, dvije posljednje, dva posljednje sastanka Kosaka. Dakle, čućemo dakle, o tim sastancima Kozaka prije sve novog što se održao nedavno. Govorit ćemo također o odnosima sa političkim strankama. Sutra ujutro ćemo početi s radom u 10 ujutro. To ste i vi tražili. Odlučili smo da sastanak koordinatora bude utorkom u 9 ujutro i e, dakle odlučili smo se za to jer ste vi tražili da se sastanak koordinatora održava utorkom ujutro u 9, a ne više kao zadnja točka dnevnog reda ponedjeljkom. Nakon sastaka koordinatora prelazimo na glasanje. E, glasanje o izvješću Davida Martina. Radi se o izvješću kojem se, smo se pozabavili već neko vrijeme. Nakon toga ćemo glasati o izvješću e, potpredsjednika Šmita o člancima 165. i 195. E, stavku 3. A e, zadnje ćemo glasati o e, izvješću kolegice Jaten Meki o e, izmjenama vezanim za ukidanje parlamentarnog imuniteta. Nakon glasanja sutra bismo trebali govoriti o e, izvješću Paola Ranđela o koji se e, odnosi na to kako Lisabonski ugovor e, i njegov odnos na Europski parlament. Mogli bismo također govoriti o mišljenju aktivnosti trojke E, vezano za ekon. Ako dakle nema nikakvih primjedbi, pretpostavljam da smo usvojili time dnevni red. Točka dva dnevnog reda govori o ažuriranju dokumenta službe za istraživanje koja govori o postupku izmjena kada se radi o ugovorima koji se odnose na, za ekonomsko upravljanje. Pod točkom trećem podsjećam da zapisnik sastanka od od 24. listopada da je dakle na raspolaganju te ćemo smatrati da je taj zapisnik usvojen u slučaju da vi ne budete na to imali primjedbi. S ovime smo došli do točke dnevnog reda broj četiri. Međutim, potpredsjednik nije tu. A čujem da je blokiran u prometu, ne znam da li da sada prekinemo na pet minuta. Dakle, jer točka dnevnog reda nakon toga je ona za koju su nam potrebni potpredsjednici. Dakle, vrlo, vrlo kratka stanka dok ne dođe predsjednik Ševčević. On je dakle blokiran u prometu i kaže da stiže za pet minuta. Hvala. allora possiamo riprendere i nostri lavori insieme al vicepresidente Dakle, s nama je potpredsjednik Ševčević. Tako da se vraćamo na četvrtu točku dnevnog reda o građanskoj inicijativi. Dakle, to se zateklo na dnevnom redu nakon sastanka 4. rujna, odnosno na zahtjev svih vas kolega. I tu je komisija upotrebila delegirajuće akte, a vaša je procjena bila takva da je potrebno još uvijek poraditi na ovome kako bi inicijativa bila fleksibilnija. Odlučili smo raspraviti to, dakle, s podpredsjednikom Ševčevićem, kako bismo vidjeli postavili kakvih daljnih proceduralnih poboljšanja koja bismo ovdje mi mogli učiniti. Također sam zamolio e, zamjenika vanjskih poslova, ministra vanjskih poslova gospodina Leškovićijusa. Nažalost, on je već imao druga obaveza, tako da nam se nije mogao pridružiti, ali iskoristit ćemo ovdje prisustvo gospodina Ševčevića kako bismo raspravili još jedno pitanje koje je od velike važnosti ovom odboru, to jest pitanja koje smo imali od naših e, zastupnika e, vezano s Gurmaj, izvješće Gurmaj. Tako da bismo možda drugi dio rasprave s povjerenikom mogli posvetiti tome. Možemo najprije dati riječ gospođi Gurmaj, a nakon toga potpredsjednik može reći kakav je njegov stav o tom pitanju. Dakle, potpredsjedniče, gospodine Ševčević, izvolite, imate riječ. Hvala vam, gospodine predsjedniče, poštovani zastupnici. Hvala vam na vašem pozivu da raspravimo ova dva važna pitanja. Prije svega, kao što je gospodin predsjednik i predložio, započnimo sa građanskom inicijativom. Kao što znate, ona je stupila na snagu 1. travnja 2012. usprkos e, jednom sporom početku, pomalo nevoljkom o čemu smo i raspravljali više navrata, ali mislim da sada vidimo da je taj, to, taj prijelazni međunacionalni alat za demokraciju u potpunosti u pogonu i funkcionira. Što se statistika tiče, mogu reći da je komisija u potpunosti imala 21 inicijativu do sada. Deset od njih su već e, prošle svoj cijeli ciklus, a dvije su njihovi podnositelji ili organizatori povukli. Devet predloženih inicijativa, dakle, trenutno su u tijeku. Te inicijative obuhvaćaju širok raspon pitanja od zaštite okoliša, obrazovanja, telekomunikacije, medija, prava građana, prava potrošača i tako dalje i tako dalje. Dakle, obuhvaćaju doista pitanja koja su od važnosti građanima i mislim da je zapravo hrabrujuće u kolikom broju, koliko tih inicijativa imamo i pokazuje se koliko je zapravo kolika je posvećenost i zadovoljstvo građana ovim novostečenim pravom tri od deset već zatvorenih inicijativa, e, pravo za glasanje, za zaustavljanje sekcije također, su objavila da su dobile tražen broj potpisa i iako je još uvijek potrebno verificirati našu izjavu podrške, to je vrlo obećavajući dobar rezultat za budućnost ovog demokratskog instrumenta. Naravno, još uvijek učimo i nesumljivo morat ćemo razmotriti kako možemo nastaviti poboljšavati e, građansku inicijativu u nadolazećim godinama jer smatram da je tako nešto je nužno zbog e, inovativnosti ovog projekta i njegovog razmjera i s obzirom na to da po prvi puta na tako širokoj bazi cijela Europske unije ovako nešto provodimo. No treba imati na umu da su inicijative već prikupile preko 5 milijuna potpisa. Dakle, već preko pet milijuna građana su sudjelovali ili pružili podršku e, nekoj od ovih inicijativa. I to mislim da je doista impresivan, e, impresivna brojka kada gledamo koliko je građana odlučilo upotrijebiti to novo demokratsko pravo i to prvom mogućom prilikom. Vjerujem da će oni naviknuti se na taj alat i koristiti ga samo sve češće u budućnosti i to osobito ukoliko vide ukoliko postoji neko pitanje koje im je od velike važnosti i gdje bi željeli jasno pokazati kako su njihova stajališta e, o tim pitanjima kojima se Europska unija bavi. Komisija je posvećena tome da se pobrine da građani mogu iskoristiti ovo pravo. Prije svega komisija ima e, web stranicu i registar koji su se pokazali da su vrlo moćan alat i na tome zapravo radimo neprestano i pokušali smo to prilagoditi novim zahtjevima, novostečnim iskustvima tijekom do sada prikupljenih prijava i tu se ne radi samo o izvoru informacija e, o svim inicijativama, uključujući i zahtjev za registraciju koji je odbijen, ali zapravo se koristi kao jedno sučelje između komisije i između organizatora ovih inicijativa i zapravo olakšava e, dodavanje e, dodatnih jezičnih verzija, nekih izvora od kojih dobivaju financiranje, potporu ili čak postaviti pitanja službama komisije. Dakle, služi kao jedna platforma za komunikaciju između organizatora i naših službi te se pokazalo kao vrlo praktičan alat. Software komisije je na raspolaganju besplatno i njega su do sada koristile sve inicijative e, koje su online funkcionirale. Software je također neprestano ažuriran, stalno ga se poboljšava zbog toga što u ovom području se stalno pojavljuju inovacije velikom, najvećom mogućom brzinom i za svaki e, novi softver e, moramo testirati jedinična testiranja, funkcijska testiranja, testirana opterećenja i ranjivosti jer činjenica da jednom kada imate na raspolaganju e, milijun različitih privatnih podataka, morate se pobrinuti da se u potpunosti e, poštuje zakonodavstvo Europske unije što se tiče zaštite osobnih podataka. Što se tiče početnih poteškoća koje su e, prvi organizatori kroz koje su prošli, komisija se odlučila ići korak dalje od svojih obveza i kao što znate ponudila je kao jedno privremeno izborno rješenje da pruži eh, da u, na svojim serverima u Luksemburgu bez naknade e, pruži mogućnost hostinga organizatorima inicijative. Nadalje, eh, nakon od predviđenih 12 mjeseci koji su bili rok za prikupljanje potpisa za inicijativu, odlučili smo produžiti to razdoblje i do 31.10.2012. nastaviti prikupljati potpise. Kao što smo rekli, početak nije bio lak, e, sama instalacija, osiguranje servera je bio prilično težak zadatak za većinu organizatora, odnosno orbora koji su bili organizatori, ali vjerujem da kroz ovakav otvoren stav i spremnost da na sebe preuzmemo neke financijske troškove za instalaciju softvera i osiguranje servera, mislim da smo doista pomogli većini inicijativa da počnu sa prikupljanjem potpisa. Jedno dodatno pitanje na kojem smo morali naporno raditi sa ostalim državama i članicama bilo je pojednostavljivanje procesa koji se tiče verifikacije izjava podrške. Sjećate se možda da je to bio jedan od najtežih elemenata u pregovoru i taj aneks je poprilično dug, tako da za svaku državu članicu postoje različiti zahtjevi po pitanju osobnih podataka koji su potrebni kako bi se mogla obaviti pravovremena verifikacija inicijativa. Rasprava O tome se provodila pretežno u radnim skupinama sa stručnjacima država članica koji su dolazili iz nadležnih tijela i oni su pretežno bili usredotočeni na dva dijela procesa. Prije svega certifikacija sustava za online prikupljanje potpisa i s druge strane verifikacija izjava podrške. Rasprava u ovoj skupini također se pozabavila pitanjem pojednostavljivanja podataka koje potpisnici moraju dati i posljedica toga je bila da je komisija u lipnju usvojila jednu delegiranujuću odredbu koja je izmijenila e, zahtjeve za osobne podatke u šest država članica. U većini slučajeva postupak je bio pojednostavljen i smanjio se broj građana čiji se potpisi nisu mogli prikupiti. Nadležna tijela, od nadležnih tijela se nedavno tražila da po prvi puta certificiraju broj izjava potpore za građanske inicijative i do sada, koliko znamo, to je bez poteškoća prolazilo i koliko smo čuli od organizatora, oni bi nam željeli dati verificirane potpise, vjerojatno i prije Božića tijekom ovog tjedna. Ukoliko e, ta verifikacija bude dobra, nakon toga će se analizirati svaka pojedina inicijativa. To će provoditi komisija, kao što znate ona nema pravnu obvezu e, preuzeti to, ali uvjeravam vas da će komisija uvijek vrlo ozbiljno razmotriti svaki zahtjev građana i da će jasno objasniti e, svoje razloge o tome da li je nešto prihvatila ili nije. Iz pregovora se možda još sjećate e, da postupak pregleda uključuje jednu javnu raspravu koja se organizira u ovom domu i komisija će također imati svog predstavnika kao što je predviđeno e, u uredbi moramo zajednički raditi kako bi organizatori mogli e, svoje teme detaljno predstaviti i kako bi sudjelovali u tome i svi drugi dioniti. I to se treba učiniti što je prije moguće nakon podnošenja inicijative kako bi ta rasprava mogla doprinijeti cjelokupnoj inicijativi i kako bi komisija mogla dati svoje reakcije na to. Još bih jedan zahtjev ovdje uputio Europskom parlamentu Naime, mi doista vjerujemo da postoji velika mogućnost da se inicijativa za glasačka prava tražiti nam od nas da se prihvate verificirani potpisi, čime će se pokrenuti tromjesečno razdoblje unutar kojeg komisija mora izdati svoje priopćenje o toj inicijativi, o toj temi i mislim da bi bilo vrlo korisno kada bi Europski parlament mogao organizirati raspravu o ovoj temi negdje u siječnju. Jer to bi nam moglo pomoći da rezultate javne rasprave uključimo u priopćenje komisije uh, koje će dakle biti izdano najkasnije u ožujku jer moramo poštivati taj rok od tri mjeseca. Naravno, uvijek smo spremni na suradnju i već surađujemo sa e, odborom koji je organizirao ovu inicijativu. Imat ćemo sastanak na visokoj razini između povjerenika i službe komisije i organizatora i vjerujemo da bi se moglo na isti dan organizirati zapravo okupljanje i javna rasprava svih dionika kako bi bilo lakše organizatorima e, da te obje stvari obave na isti datum. Dakle, nadamo se da će za tu inicijativu Right to Water biti moguće da se organizira javna rasprava u siječnju. E, zaključio bih e, time da će godina 2013. godina europskog građanstva zahvaljujući i ovoj građanskoj inicijativi, e, da nam je zapravo uvelike pomogla ovaj novi demokratski instrument učiniti poznatijim, podići razinu svijesti o tome, informiranosti i zapravo svi događaji tijekom ove godine su također bili upotrebljeni kako bi se taklo ovo novo pravo građana kako bi mogli dobiti bolje osjećaj sudjelovanja i kroz ovakav participatorno sredstvo komunikacije između komisije, odnosno europskih institucija i građana moći ćemo povratiti povjerenje građana u europske institucije. Također se nadam da će se ovo nastaviti u budućnosti i da kako europske institucije, tako države članice će nastaviti poticati građane da budu uključeni, aktivni, zainteresirani za europska pitanja, jer vjerujem da je to nešto što nam je u Europskoj uniji uvelike potrebno i da će to također biti vrlo važno s obzirom na dolazeće parlamentarne izbore. E, gospodine predsjedniče, e, što se tiče sljedeće teme, možda bih ovdje stao pa e, čuo komentare, odgovorio na pitanja, a onda kao što ste vi predložili možemo nastaviti sa drugim dijelom sastanka. Hvala. Grazie. Ha chiesto di parlare per prima la signora Gurmai. Evo, prvo je zatražila riječ gospođa Gurmai. Prije svega ja sam suizvjestiteljica za Europsku e, građansku inicijativu i e, zato mi je vrlo drago da ste tu, pa možemo govoriti o e, tom vrlo važnom instrumentu, jer on daje mogućnost europskim građanima da na ispravan način predstave svoje ideje. Moram također reći da se ovdje nalazimo u jednom području koje nije još previše istraženo. Prema tome, trebali bismo sada omogućiti za slučaj da nešto ne bude dobro funkcionirali, da onda to revidiramo nakon otprilike e, godinu dana. Mislim da bi to bio ispravan postupak. Također mislim da je vrlo značajno način na koji ste vi rasporedili resore na ovu značajnu temu. Vi ćete to nekako raspodijeliti tijekom cijele godine. Mislim da je izuzetno važno da zapravo dođe do razmjene mišljenja u ključnim trenucima za Europsku E, e, građansku inicijativu. E, znate da se inače ime ove godine koje smo bili posvetili, da je to trebala biti najprije Europska godina građanstva, međutim onda se vrijeme promijenilo na godinu građana. Nažalost, su izvjestitelji koji sam nam radio, Alen Lamassur, nije u mogućnosti da danas bude na ovom sastanku ali zajedno sa Žerom Hefnerom je o tome e, smo e, već razgovarali. Moramo eto pogledati koje su još bitne stvari koje moramo proučiti. A istovremeno ne smijemo zaboraviti da u svemu tome imamo realan pristup. Među inicijativama koje smo do sada primili <clears throat> One koji imaju nove aspekte e, su takve da sam ja zaista optimistična. Moramo pažljivo promotriti što imamo. Mislim da evropljani zaista e, počinju vidjeti koja tu dodana vrijednost postoji. Ne možemo očekivati da se to sve dogodi preko noći. Trebamo dati vremena e, ovom postupku. A naravno moramo još riješiti i neke aspekte koji to nisu do sada bili. Kada se bude pisala nova uredba, neće biti lako jer takav instrument nikada se još nije načinio za tako široku primjenu. Alan Lamassur se zaista potrudio da cjelokupni instrument e, bude instrument kojim će se lako baratati tu su e, zaista visoka očekivanja. Problemi za organizatore su prvenstveno bili tehničke prirode, što je zapravo jako dobro, jer ako se radi o tehničkim problemima, onda zaista to možemo i e, nekako e, sve izraditi s vremenom. Problemi su uglavnom bili sa internetskim poslužiteljem. Sve skupa je ipak važno da nađemo održivo rješenje. Rado bih htjela čuti vaša mišljenja. E, ne možemo sad reći da internet poslužitelj još nije dobar pa treba biti strpljiv. To građani neće dugo htjeti čekati. Postoji dakle čitav niz stvari i moramo odrediti prioritete, naročito one koje će se rješavati u trenutku kada e, dođe do revizije svega. Moramo dakle tada e, pokušati ukloniti i te prepreke. Ovo je dakle dobra prilika da se svemu tomu dobro razmisli. Podsjećam vas još na aneks broj 3 gdje se govori o osobnim podacima. Taj dio je pojednostavljen i u najvećoj mogućoj mjeri ujednačen. Ne želimo ovdje zvučati kritično, već realno. Ako mi radimo nešto za građane, onda moramo saslušati i ono što njih u tome smeta. Europski parlament za vrijeme saslušanja o uredbi o Europskoj građanskoj inicijativi o tome razmatrao. Međutim, mnoge države članice su s tem imali problema. S vremenom će veći broj država članica htjeti prihvatiti pojednostavljenu i usklađenu proceduru. Što se tiče podrške koja se daje, moramo naći ravnotežu između s jedne strane zaštite podataka i s druge strane lakoće uporabe. U tom smislu e, pozdravljam e, podršku da se podrži u prvim građanskim inicijativama rok za potpisivanje. To bi bilo u ovakvom e, prvom dijelu važno. E, isto tako, možda bi se nešto moglo napraviti u, za početnu fazu prikupljanja potpisa. Organizatori bi trebali biti spremni za svoj posao već od samog početka kako se ne bi gubilo vrijeme. 2015. godine dolazi, doći do prve revizije i zato je važno da se održava dijalog sa svim dionicima, uključujući i građansko društvo i organizacije civilnog društva. Treba ćemo također u što većoj mogućoj mjeri smanjiti troškove Europske građanske inicijative i moramo paziti kako je to vezano za komunikaciju. Moramo vidjeti e, koliki broj takvih aktivnosti će organizirati europski e, uredi Europskog parlamenta, jesu li oni već bili spremni za rasprave o toj važnoj temi. Isto tako kada govorimo o mnogim drugim komunikacijskim aspektima, postoji dva koja su jako važna. Prvo je postojanje same Europske građanske inicijative i njezine praktične primjene. Različite europske ustanove i njihovi uredi u državama članicama moraju surađivati i E, to zato što e, ispitivanje javnog mnjenja pokazuju da velik broj građana uopće ne zna za njihovo postojanje. Mislim smo o tome da bi se moralo napraviti i neki strip gdje bi se objašnjavalo kako se može koristiti taj novi instrument. Prvično velik broj inicijativa e, nisu u nadležnosti komisije. To moramo ojačati jer ljudi nisu takvim stvarima zadovoljni. Ovo je zaista dobar trenutak da govorimo o tome kako su raspodijeljene nadležnosti na europskoj razini. A organizatori bi zapravo morali imati pedagoški pristup i također trebale bi imati i neke smjernice kao im bi se objašnjavali e, sami pravni temelji. I na posljedku htjela bih nešto reći o javnom saslušanju koji će se e, organizirati ovdje u parlamentu u siječnju. E, to će, govorit ćemo o tome kako bi imali, kako bismo imali uspješne europske građanske inicijative. Dakle, to bi moglo omogućiti otvorenu raspravu za građane. Građani imaju velika očekivanja, mi e, moramo na njih odgovoriti na ovaj ili onaj način. Dragi potpredsjedniče, dragi kolege, kako bi Europska građanska inicijativa bila uspješna u demokratskom smislu, E, mi e, mislimo da ona to može ostvariti svoje očekivanja. Hvala svima koji su sa mnom surađivali na ovoj temi. I mm, e, svi su bili dobri. E, ovdje govorim općenito svi ljudi s kojima sam radila, mislim na muškarce i na žene s kojima sam radila. Hvala kolegice Guruma i sada riječ ima kolega Messerschmidt. Hvala lijepa, ja ću govoriti vrlo kratko. Povjereniče, vi ste spomenuli da je odobreno odobrena 21 inicijativa. Možete li nam reći je li neka inicijativa bila odbijena i ako jeste, na kojim temeljima? Sjećam se rasprave u kojima se govorilo o političkim razlozima za odbijanje e, građanske inicijative. To je prvo pitanje. A drugo, oko onih koji pokreću takvu inicijativu. Vi ste rekli da je to mogućnost da se počne s debatom s europskim građanima. Zanima me jer mi zabranjujemo da političke stranke uđu u građanske inicijative. Međutim, nismo zabranili drugu vrstu političkih organizacija koje nisu političke stranke. Možete li nam dakle reći koje se organizacije ili udruge e, koje pokreću takve inicijative? je li to netko za koga ne znamo ili su pak to ono, ako mi dopustite, što bih nazvao uobičajenim sumnjivcima. Dakle, jesu li to organizacije za kojima e, pretpostavljam jesu ili e, se ovdje vidimo i angažman ljudi koji nikada ranije nisu ušli u takvu vrstu političke rasprave. Hvala. Hvala. A sada riječ ima kolega Šeplin. Hvala lijepa. Hvala e, povjereniku što je došao na ovaj sastanak. Hvala vam puno na ovom vrlo detaljnom opisu projekta koji je još na početku. Iz onoga što ste rekli, učinilo mi se da komisija na razuman način namjerava upravljati tim instrumentom. Imao bih čitav e, niz pitanja. Jedna su e, internetski poslužitelji. E, jesu i radili se o nečem privremenom ili stalnom. Ako je privremeno, onda bi se možda moglo izdvojiti novac kako bi to postali trajni poslužitelji. Drugo pitanje. Govorili smo o određenom tijelu koji predstavlja presedan. Ako se ne varam, spomenuli ste 21 inicijativu. E, pretpostavljam da kriteriji za mm, procjenu već postoje. Možete li nam nešto više reći o tome? Koristite li vi e, neke ocjenjivače koji su vanjski suradnici ili su to pak ljudi iz komisije? Dakle, na kojoj osnovu kojih kriterije mjerila se to procjenjuje ili je to tek tako Mm, na osnovu nečije inspiracije. Dakle, na koji način se sve to organizira? Jer na ovaj način se pokreće nova ustanova. Inicijative koje vi pokrećete sada predstavljat će nešto što će utrti put za budućnost i one će sasvim sigurno predstavljati mjerilo onoga što ćete u budućnosti prihvatiti ili odbiti. Drugo, znate koliko ima zemalja članica? pa e, vam to ja neću objašnjavati, ali zanima me kako je e, raspored tih inicijativa, kako su one raspodijeljene po različitim zemljama članicama. Jesu li u nekim zemljama više zastupljene ili manje da li je to u nekoj zemlji vrlo popularno, u drugoj vrlo malo, ili je to možda raspodijeljeno prema veličini e, države. To me zaista zanima, pa bi mi bilo drago da mi na to odgovorite. Spomenuli ste saslušanje koje organiziramo u siječnju, a radi se o temi kojom se moramo zaista temeljito e, temeljito pozabaviti. Govorili ste, ako se ne vremo pravu na vodu. Dakle, morali bismo čuti koliko e, ćemo ih još imati, jer e, ne otkrivam toplu vodu kada kažem da će uskoro e, ćemo imati parlamentarne izbore. A to će sasvim sigurno odvratiti pažnju od tih građanskih inicijativa. Dakle, bilo bi dobro da znamo na koji način se e, vode ti postupci. Hoćemo li imati samo tu inicijativu najprije o vodama e, o vodi ili pak će biti i nekih drugih. Jer u protivnom možda bi došlo do e, vremenske kolizije s predizbornom kampanjom. Što ne bi bilo baš tako dobro. Osvrnut ću se na ono što je rekla gospođa Gurmaj o uredima Europskog parlamenta. To je od izuzetne važnosti u ovom kontekstu. Sva informacija o tome bila bi zaista za nas dragocjena. Zanima me također u kojoj mjeri postoji regionalni uredi, ako ih uopće ima. E, ne znam da li i E, biste, na primjer, u vašem slučaju, da li bi bilo dobro imati ured i u Košicama, ne samo u Bratislavi. No, dobro, to Slovaci sami određuju. Mene zanima kakva je situacija u Edimburgu, jel bi tamo trebali odgovoriti ured, a kakva je situacija u Španjolskoj ili pak u Njemačkoj? Da li svaka Njemačka savezna država ima neki ured? Jer što više tih ureda ima, što su oni bliži ljudima, to je e, vjerojatno, e, vjerojatnije da će ti ljudi, e, da će netko pokrenuti građanske inicijative i koristi se njima. Hvala. Sada zastupnik DAF. Dobar dan. Tri su inicijative završene, odnosno u očekivanju sudobivanja e, certifikacije od strane nacionalnih e, tijela. Prva od tih inicijativa jest pravo da javni sektor kontrolira vodoopskrbu. Bilo bi mi drago ako nam kažete, dakle još su dvije inicijative, da nam kažete malo više o sadržaju tih e, inicijativa. Prvu, mislim, su podržali e, javne e, komunalije vodoopskrbe. Druga inicijativa, ako se ne varam, je o pobačaju, odnosno abortusu koja je, ako se ne varam, protiv abortusa i podržava je katolička crkva. Dok je treća istraživanja u medicini na životinjama a e, tu promiču e, organizacije udruge koje se bore protiv vivisekcije i rade za dobrobit životinja. Što se tiče nadležnosti u Europskoj uniji, postoji jedan argument kojem se može reći da se radi da je tu komisija ima nadležnost da izradi zakonski propis na tu temu. Što se tiče dobrobiti životinja, Europska unija ima direktivu kojom se govori o korištenju životinja u medicinskim istraživanjima. Mene zapravo zanima da potvrdite tematiku tih triju inicijativa koje su dovršene. Zanima me, hoće li komisija objaviti nacrt mišljenja prije samog saslušanja, jer meni se čini da se javna rasprava na tu temu ponešto zbrzala i e, da moramo vidjeti bili komisija bila spremna da se zapravo unaprijed razmotri jesu e, li e, te teme u skladu sa nadležnostima koje ona ima e, u skladu dakle s onim što komisija daje kao nadležnost što komisija dobiva kao nadležnost od strani ugovora. Hvala predsjedniče još e, Drago nam je što je ovdje gospodin potpredsjednik, e, posebna čast kad ste ovdje da, e, i zahvaljujem vam što ste došli danas ovdje k nama u rujnu kada smo i e, odlučivali o jednom delegiranom aktu u manjem okviru, predložio sam da e, se pozabavimo problemom i da nastavimo sa raspravom s vama i sa vijećem. E, moram izraziti žaljenje da ovdje da nas nije ovdje predsjednik vijeća E, na taj način mogli bismo povući bilancu, mogli bismo vidjeti gdje se nalazimo, što nam ide dobro, što nam ide loše, što bismo mogli poboljšati. Mislim da moramo jasno reći da ovaj veliki novi instrument e, Europska građanska inicijativa građanima u Europi sada po prvi put otvara mogućnost da izravno e, prenesu svoje želje komisiji i da kažu želimo se založiti za ovo ili za ono, želimo da se na ovom području nešto učini, da se nešto promijeni taj veliki korak, to veliko poboljšanje je nešto potpuno novo. Nema presedana za tako nešto i moramo reći e, da smo dijelom uspjeli, a dijelom ne. To također moramo tako istaknuti. E, imali smo neočekivane e, tehničke organizacijske potekoće i mislim da moramo snositi odgovornost za to, kao što je već Ita Gurmaje rekla, ili kao što ste već vi spomenuli, vi koji ste sudjelovali u uredbi, Naša je odgovornost da sagledamo što dobro teče, a što ne, a gdje su potrebni zahvati, gdje je potrebno poboljšanje. Nadovezao bih se na ovo što su rekli kolege. Milijun potpisa, e, e, prepreke koje smo stvorili sa tim brojem u državama članicama to nije lako, to nije lako za dobiti. Postoji inicijative koje nemaju jaku organizacijsku podršku i njima je to teško. Imali smo do sada malo inicijativa. Vi ste rekli da je riječ o tri inicijative koje su uspjele preskočiti tu prepreku od milijun potpisa. U većini slučajeva imamo velike organizacijske poteškoće. Imamo mnoge inicijative od kojih e, neke bez organizacijske podrške u postojećim udrugama i udružama kao prave inicijative koje dolaze od ozdo, e, ako kod njih sagledavamo taj broj potpisa, onda imamo desetke tisuća potpisa i to su dramatično manje brojke od potrebnih. Svi koji snose odgovornost morali bi biti svjesni da veliki cilj da se osnuje taj instrument treba staviti na raspolaganje i onima koji nemaju veliku organizacijsku podršku i oni bi trebali sudjelovati u europskim temama. E, to smo postigli samo u ograničenoj mjeri. Ako već budemo razmišljali, onda bismo trebali ići u smjeru e, olakšavanja, a ne da otežavamo stvari. Kratko bih se osvrnuo na velike tehničke poteškoće. mislim da tu moramo e, E, propagirati takav novi instrument, moramo reći građanima da postoji, moramo im reći da se jave, da iznesu svoj interes i inicijative, ali istovremeno e, bismo trebali se pobrinuti da to i funkcionira e, gotovo pola godine imamo neriješene tehničke poteškoće i njih smo nametnuli građanima. To je rezultiralo time da smo potrošili mnogo novca, potrošile su novci od strane firmi da bi se e, riješili problemi, ali to nisu bili izvorni problemi inicijativa. To nije bio dobar početak. Moramo iz toga izvući pouke. E, tada smo odlučili e, da će rok za te inicijative biti produljen. I drugo, Imali smo ad hoc hosting rješenje preko servera u Luksemburgu. To je rješenje za koje mislim da funkcionira, ali to nikad nije postalo e, rješenje koje smo negdje zapisali. Nismo rekli da je to standardno rješenje. To je privremeno rješenje koje je tako uspostavljeno. Smatram da je važno da inicijative budu jasne, da se kaže kako ćemo ići dalje i da sve inicijative mogu početi pod jednakim uvjetima. Želim reći da to ne možemo činiti za pojedine inicijative, već moramo imati e, nešto što će važiti za sve. Čini mi se da mnoge tehničke poteškoće s kojima smo se susreli su razlog, razlog im je to da nismo dovoljno dugoročno planirali. Imali smo dugačke testove koje se moraju provesti u takvim slučajevima. Oni nisu provedeni na vrijeme i to su pogreške koje su se mogle izbjeći. Ali veliki uzrok tih poteškoća nalazi se i u samoj uredbi. Mi smo uvek željeli, a, i tu se slažem s gospodinom Ševčevićem, mi smo željeli jedinstveni europski okvir, čak i za potpisivanje građana. To je europska građanska inicijativa, a ne nacionalna inicijativa. I mi smo željeli da se može reći ime i adresa. Znamo da e, pojedine zemlje trebaju i mjesto i datum rođenja, ali to je dovoljno, plus potpis. E, to bi trebalo biti dovoljno da se stavi na papiru ili na internetu. I to se onda može verificirati u čitavoj Europi provjeriti je li se jedna osoba potpisala samo jednom. Moje mišljenje je da je najveća pogreška koju je počinila komisija bilo pismo, ako mi dozvolite da to tako kažem to je bilo pitanje administraciji e, e, svim državama članicama koje dokumente trebate za verifikaciju. E, sve države su smatrale da moraju navesti koje kakve dokumente. Naprimjer, Njemačka je rekla trebamo putovnicu i osobnu. Ali u Njemačkoj to nije istina. Imamo mnoge instrumente za građane i građanke koje proizlaze iz eh, zakonodavstva i svuda se građani potpisuju sa imenom, prezimenom i adresom. U Njemačkoj je to dovoljno to je potvrdila i naša služba za zaštitu podataka, ali vlada je imala problem sa pitanjem komisije koji dokumenti su potrebni i osjećali su da moraju navesti neke dokumente. Francuska je navela 18 takvih dokumenata. Neke države članice su navele jedan, neke četiri dokumenta. Mi smo sada uspjeli da jedan dio e, e, država članica se odrekne tih dokumenata, ali neke to nisu učinile. I što je rezultat? Imamo dugačak popis taj popis bi se možda moglo malo poboljšati ili korigirati, ali još uvijek je to popis e, iz kojeg se vidi da za države članice vrijede vlastiti e, kriteriji. Prvo što bismo trebali učiniti, trebali biste reći ja sam Englez, ja sam Portugalac, ja sam Francus i tada u pozadini ide drugačiji sustav sa drugačijim pitanjima mislim da se to na europskoj razini ne može prihvatiti. E, web stranica postaje time prekomplicirana, pogotovo za građane. Do 2015. godine smo si uzeli rok da bismo to reformirali. Ako to zaista želimo reformirati do 2015. godine, moramo početi sada razgovarati sa državama članicama i reći im možete li vi u svojim zemljama to tako pokrenuti da od 2015. godine imamo jedan jedinstveni sustav na razini Europe i da proces potpisivanja bude isti za sve bez obzira gdje živite. 11 milijuna ljudi u Europi uopće ne može potpisivati jer e, postoje nacionalna ograničenja jer žive u nekoj drugoj državi članici. E, to kod nacionalnih izbora može biti e, problem, ali i to se može riješiti. Kod europskog instrumenta to ne bi smio biti problem glavni problem je u vijeću i žajšta mi je žao da danas ovdje s nama nisu e, njegovi predstavnici. I rado bih saznao od vijeća što se poduzima e, u pogledu toga da se ovaj europski instrument oslobodi tih nacionalnih poteškoća i da to zaista bude europski instrument kako je to izvorno bilo zamišljeno. Na posljedku imam još jedno pitanje. Od početka sam izrazio zabrinutost e, da komisija sa nekim visok e, se mora baviti, ima mnoge e, suradnike, ali nema ih dovoljno. Gotovo sve inicijative tuže se na mnogo, mnogo točaka i to jasno pokazuje da mjerilo koje treba ispuniti i da financijski instrumenti za ove instrumente nisu dovoljni. Zbog toga bih želio postaviti pitanje kakva su vaša buduća planiranja? Je li predviđeno povećanje sredstava i hoće li se povećati broj osoblja koji se time bavi? Također postavio bih pitanje E, u komisiji postoji Mario Terero koji nam daje izvještaje. Njemu moramo zahvaliti za mnoge stvari koje su do sad uspjele. On se vrlo angažirao i uvijek je bio dostupan za kontakt za sve strane i uvijek je pokušao naći rješenje za probleme Ovim putem želio bih uputiti svoju zahvalnost za e, obavljen posao. No, želim postaviti pitanje koja je pozadina za to da se komisija odlučila odgovornost za europske inicijative dati drugoj službi i tako da Mario Tendero više nije nadležan za ta pitanja iz gledišta onih koji kao ja se već godinama bavimo ovom e, temom vrlo teško za razumjeti. Ja smatram da je on e, vrlo zaslužan za ovo što je postignuto. Možda biste nam to mogli objasniti. Imam još mnogo pitanja, ali tu ću se zaustaviti. Ne bih sada želio previše duljiti i oduzeti previše vremena, ali bio bih e, vam zahvalan ako biste mi mogli dati odgovor. Cilj je naravno da ono što smo ostvarili za europske građane poboljšamo na takav način da u budućnosti u Europi se e, građani i građanke bave temama koje su važne za budućnost Europe, a ne da se moraju baviti nepremostivim tehničkim poteškoćama. Hvala. Grazie, onorevole. Hvala. A sada, e, gospodin Plenković. Hvala predsjedavajući. Hvala vam na ovom sveobuhvatnom pristupu i obrazlaganju ovom zajedničkoj inicijativi. Nadam se da nećemo nikada biti svjedoci inicijativama koje će se baviti pitanjima seksualnih e, manjina i nacionalnih manjina na način što smo nedavno vidjeli u Hrvatskoj. Međutim, nastavit ću o Europskoj građanskoj inicijativi i podijelit ću svoje pitanje na dva dijela. Prvo, na koji način je komisija poboljšala lakoću korištenja Europske građanske inicijative s tehničkih aspekata vezano za mm, pojedine e, mreže. To i jest problem od je Europska građanska inicijativa stupila na snagu. A drugo, od kako je ravnatelj e, odjela za to pitanje i od sastanka stručnjaka koji se održao u komisiji u rujnu ove godine usprkos e, željama i naporima da komisije da objasni europsku građansku inicijativu velik broj registracija morao se odbiti zbog toga što su mnogi bili e, izvan navlažnosti ovlasti komisije. Zato me zanima koliko njih je odbijeno s obzirom na to da nisu udovoljavali samim ugovorima. Hvala. A sada da, dajem riječ zastupniku Plenkoviću. Hvala. Nema problema, drago mi je da je kolegica govorila prije mene pozdravljam našega e, povjerenika šefčovića koji isto jako dobro razumije hrvatski jezik jer je to već pokazao jednom u hrvatskom saboru pa mi je drago e, da mu mogu postaviti dva pitanja. prvo smatram da je građanska inicijativa jedan izuzetno dobar instrument za jačanje participacije europskih građana u zakonodavnom procesu europske unije i uopće u senzibiliziranju javnosti za europske teme i za mogućnost pokretanja inicijative koje na kraju mogu dovesti do zakonskih tekstova. E, vidim da, je većina kolega u biti zainteresirana za metodologiju i način rezoniranja unutar komisije u provedbi e, članka 10 stavka 1 točke c dakle način kada komisija odlučuje da li da postupi prema određenoj inicijativi kada je ona pokrenuta ili ne i to je po mom sudu ključno pitanje uopće za budućnost ovoga instrumenta jer bez obzira što smo možda kazali da je milijun potpisa puno to je zaista puno ali evo u hrvatskoj koja je mala zemlja koja ima four milijuna ljudi imali smo nedavno dvije inicijative prikupljanja potpisa i u te dvije inicijative skupilo se preko sedamsto tisuća u jednoj i preko šesto tisuća u drugoj. dakle ako je to moguće u zemlji E, naše veličine onda na razini Europske unije gdje postoji 500 milijuna ljudi vjerujem da e, milijun potpisa nije tako e, teško nije tako teško ostvariv također zanima me da li europska komisija osim korištenjem vlastitih ureda koji postoje u državama članicama daje određenu potporu relevantnim nacionalnim uredima pritom mislim na one urede koje postoje u državama a bave se ili udrugama ili razvojem civilnog društva mi imamo na primjer i jedan ured e, za udruge i jednu zakladu za razvoj civilnog društva pa me zanima da li u aktivnostima koje radi komisija daje potporu i da li je e, ta aktivnost u sinergiji sa uredima Europskog parlamenta koji su sada zaduženi za provedbu ove e, predkampanje institucionalne senzibiliziranja građana za sudjelovanje e, na europskim izborima i to općim europskim izborima u svibnju. U svakom slučaju mislim da je riječ o kvalitetnoj inicijativi, da je točno da moramo napraviti pomake u tehničkim pitanjima, ali vidim da je u kratkom razdoblju koliko je ona e, na snazi i Hrvatska je donijela e, odgovarajući zakon kojim je transponirala ovu uredbu, dakle to je bilo u travnju e, vidimo da smo već kod ove inicijative jedan od nas uspjeli prikupiti minimalan broj potpisa i očito interes postoji ali čini mi se da malo intenzivnija aktivnost promoviranja europske građanske inicijative bi koristila i u e, novoj državi članici. Hvala vam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 bilo bi dobro sada da čujemo neka pojašnjenja od potpredsjednika. Svi su očito postavili pitanje je li server e, dobar e, radi ili ne. Dakle, to je jako bitna stvar. A govorimo je o mogućoj izmjeni uredbe, da li bi to možda bio delegirani akt. Međutim, postoji koincidencija da od trenutka registriranja pa do trenutka certifikacije tog sustava e-mailom vidimo sada uredba kaže da se potpisi mogu prikupljati tek nakon registriranja a nakon toga kaže se da se potpisi mogu prikupljati e-mailom tek nakon certifikacije. Dakle, možda bi se te dvije stvari mogle nekako podudarati i e, trebalo bi dakle vidjeti koji bi se sustav e, trebao koristiti to biste mogli možda lako pojasniti a moje pitanje odnosi se na budućnost naime ovom uredbom govori se o kontaktiranju organizatora i odnosno kontaktu koji bi uspostavili organizatori s komisijom pitanje je zapravo tko u organizaciji odboru može uspostaviti taj kontakt. Postoji dakle e, ovdje se govori o jednoj skupini koji može imati maksimalno sedam ljudi, ali u odborima ima ponekada puno više ljudi. Što bi to zapravo bilo? Povjerenik, skupina povjerenika, neka vrsta plenuma, dakle. Treća pitanje odnosi se na rezultate. Kakvi rezultati? Uredbi se kaže da e, e, organizatori mogu dakle ne moraju nego mogu e, napraviti ovo u vidu zakonskog akta. Neki su to već napravili zanima me zapravo kakva je situacija kada određena formulacija postoji i kada ta formulacija ne postoji Nadovezujem se također na ono što je rekao kolega DAF. E, registracija pretpostavlja da postoji i određena nadležnost. Ne vjerujem dakle da kada minimum što uredba traži se zadovolji, da onda komisija nešto može odbiti i jednostavno zato što nešto nije ulazi u određenu nadležnost. E, glasanje može biti političke prirode, ali E, to je tek jedan od aspekata. Onda isto tako vezano za samo saslušanje. E, tko će e, to sve organizirati i koga će se saslušati jednu osobu više njih? To se sve zapravo treba koordinirati s komisijom. Isto tako, propis kaže da se to treba napraviti u roku od tri mjeseca, ali ako to ulazi u izborni period, zapravo period predizborne kampanje ili pak e, ljetoni, e, ljetnu stanku, onda e, ne znam je li su li ta tri mjeseca nešto što je obavezno baš tako ili nešto što bi bilo poželjno da se učini u roku od tri mjeseca. Dakle, čini mi se da je to možemo napraviti na, da bismo to htjeli čuti kroz što smo e, do sada već saznali. Kolega Ke još hoće postaviti pitanje. Samo kratko. Uskoro ćemo imati prvu e, raspravu koju treba provesti. Vi ste govorili o tome da vi predlažete da se to održi već u siječnju prema mojim saznanjima e, za to e, se nismo baš pripremili. Rasprava je jedino pravo koje e, pokretači mogu pokrenuti sa svojih milijun potpisa. I ja bih ovdje rekao, sigurno i u interesu Zite Gurman, Neki koji e, u ovoj parlamentu rade na tome, a ja također radim e, kontinuirano na tome i mi sada u toj pripremi za rasprave nismo bili uključeni. Kod mene raste zabrinutost e, i hoće li to uopće uspjeti? Imam pitanje. Mi smo se složili da postoji odbor za inicijative koji se sastoji od sedam e, osoba iz sedam zemalja. E, pitanje je jesam li dobro shvatio. Znači moramo imati, e, trebali bismo pozvati barem taj odbor, mogli bismo dodatno pozvati još dva, tri stručnjaka. Sada čujem da postoji prijedlog da ne želimo preuzeti putne troškove za taj inicijatorski odbor. Mislim da nas to dovodi u opasnost da nešto što je dobro, e, da, dakle ta inicijativa, da će to izazvati mnogo ljutnje kroz jednu takvu odluku. Nakon što imamo odbor pokretača od sedam članova u kojem imamo sve jednako e, članove, ravnopravne članove, onda bi bilo potrebno da tih sedam osoba pozovemo i saslušamo. Drugo što želim reći je da bih želio saznati od komisije kako će ona osigurati e, svoje e, sudjelovanje. Tri, vaša želja da imate tri ili četiri e, područja koja se tiču komisije. To su pitanja koja treba razjasniti. Kako namjeravate osigurati da u nacrtima nakon 2015. godine e, uzmemo u obzir e, iskustva iz inicijativa i kako to dovoljno uključiti u sam nacrt izvješća? Hvala. Dakle, pitanje je bilo puno, dajem sada riječ potpredsjedniku. Hvala, gospodine predsjedniče. Hvala svima koji su mi uputili pitanja, ali hvala i za sjajnu suradnju koju smo imali dok smo radili na ovom vrlo važnom, teškom i osjetljivom političkom pitanju. Zahvaljujem vam na podršci, zahvaljujem vam na idejama koje ste iznijeli tijekom procesa dok smo zapravo in, pokretali ovu europsku građansku inicijativu. Pokušat ću ići pitanje za pitanjem, ali s obzirom da su neka povezana, pokušat ću ih malo i grupirati. Počet ću sa našom izvjestiteljicom, sa gospođom Gurmaj. Mislim da se njezino pitanje tiče revizije, a ono odražava i neke od točaka koje je spomenuo gospodin Hepner kao i gospođa Petrović Jakovina. Čini mi se da je jasno, nakon što zaokružimo ovaj prvi ciklus, što bi trebalo biti u ožujku ove godine, imamo dovoljno informacija eh, da bismo se mogli eh, kvalitetno pripremiti za budućnost. Naravno, to bi bilo pitanje kojim će se pozabaviti sljedeći saziv Europskog parlamenta, to je nešto za Europsku komisiju. Ono što ja smatram da bismo trebali učiniti da olakšamo stvari, da unaprijedimo lakoću uporabe i da aktivnije uključimo više građana u ovaj instrument. Kao prvo, e, stražim se sa gospođom Gurmaj i sa gospodom Šofilom da nam je potrebno daljnje pojednostavljenje što se tiče podataka koji su potrebni kada skupljamo potpise, odnosno e, kada skupljamo podršku za inicijativu. Vrlo mi je drago eh, što već eh, u većini slučajeva možemo vidjeti pozitivne pomake u državama članicama. One pokušavaju smanjiti broj i količinu podataka koji su potrebni od građana i pokušavaju se baviti nekim problemima. Gospodin Hefner je rekao da imamo 11 milijuna građana koji ne mogu sudjelovati u ovim inicijativama jer imaju problem sa svojim prebivalištem. E, imamo dobar primjer iz Nizozemske koja je riješila to pitanje. Oni su predložili promjenu za E, tako da e, nizozemski građani koji nisu na teritoriju nizozemske mogu u određenom vremenu sudjelovati u inicijativi i mogu izraziti svoju potporu. Dakle, moguće je, to je izvedivo i jednostavno moramo učiti iz svih tih primjera dobre prakse, moramo ih pokušati raširiti po drugim državama članicama. Na početku postojale su određene zabrinutosti zbog administrativnog opterećenja, zbog toga koliki će biti opseg ove operacije, kako će države članice surađivati glede verifikacije. No nakon e, e, što je završen prvi proces verifikacije, vidimo da zapravo i nije bilo problema e, također mnogima je laknulo kada su vidjeli da to nije strašno komplicirano i da e, e, smo imali ekstrapolacije rezultata jer zapravo ne treba nam e, dokaz da je to 1 e, milijun 240 tisuća 27 građana. Treba nam dokaz da je to istinska inicijativa, da su osobe stvarne i da brojke ugrubo odgovaraju onima koje imamo. Mislim da bi nam to donijelo e, dodatno pojednostavljenje uvezano uz priloge za koje se slažem da su komplicirani mnogi građani pitaju moram li zaista sve to ispuniti, moram li zaista poslati sve te podatke u stroj i onda ne znam gdje će završiti. Mislim e, da bismo pojednostavljenjem e, priloga zaista mogli postići mnogo toga. Kao drugo, nadovezat ću se na ideje o kojima smo razgovarali na pripravnim sastancima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 malo ljudi koji su to sve mogli zamisliti, ali u budućnosti najjednostavnije za ovu inicijativu i naše građane bi bilo da imamo jedan portal, bilo da je to u sklopu Europskog parlamenta ili u sklopu Europske komisije. Tamo bi građani jednostavno mogli pronaći popisane sve europske građanske inicijative koje su u tijeku, tamo bi mogli pronaći informacije o inicijativama koje su odbijene ili bi mogli pronaći dodatne informacije koje su im potrebne potrebne ako žele sudjelovati. Naravno, iza toga mora stajati moćan stroj, odnosno morate imati e, jake poslužitelje, morate imati i predan e, tim koji se brine za poslužitelje e, i da oni funkcioniraju u skladu sa svim pravilima koje se tiču sigurnosti i zaštite osobnih podataka. E, imamo e, tjesne kontakte sa luksemburškim e, vlastima i važno je da se shvati koliko, koliko je to senzitivan osjetljiv proces i koliko morate biti odgovorni za milijun osobnih podataka. Smatram da bi bilo najjednostavnije kada bi to e, time operirala europska institucija, ali uz adekvatan proračun. U ovom slučaju bio sam e, sretan da sam odgovoran i za područje e, informatike, a DG IGTET su bili jako spremni pomoći i surađivali smo i sa službama u Luksemburgu one su nam isto mnogo pomogle kod prve verifikacije i to su učinile besplatno jer je to inače jako skupo. Dakle, kada bismo imali jedan portal sa moćnim poslužiteljima i dobrim timom u pozadini i sa primjerenim proračunom, onda e, bismo e, uspjeli učiniti ovu operaciju jednostavnijom. Izbjegli bismo e, tehničke poteškoće i mislim da bismo onda mogli uspjeti. Ono što govorim već je predloženo i prije, ali znam da je za mnoge to bilo teško prihvatiti. Sada kad smo ponešto naučili, kad smo uvidjeli kako je ovo komplicirano, mislim da bi bilo najbolje kada e, bismo postupili ovako kako je rečeno. Veliki sam zagovornik e-vlade. Vidimo da zemlje koje koriste e-upravljanje, e-vladu, e, da im dobro ide i to također i ekonomski e, imaju dobre ocjene za dobru poslovnu klimu. Smatram da bi e-demokracija bila produljenje e-upravljanja i to u bliže budućnosti. E, vidim da bi mlađe generacije željele biti u kontaktu sa vlastima, sa zastupnicima, sa službama i to putem interneta, putem društvenih mreža, putem e, alata za e-demokraciju. U komisiji kada organiziramo javne konzultacije, e, sve veći interes dionika za takvim konzultacijama, ali elektroničkim putem, odnosno pomoću elektroničkih platformi. Mi smo ovdje e, svojevrsni pioniri, ali to će postati vrlo, vrlo važno u narednih nekoliko godina. Slažem se sa Zitom e, da bi to bila važna vježba kako unaprijediti i kako revidirati e, europsku građansku inicijativu da bude u skladu sa najnovijim tehničkim zahtjevima koji posebno dolaze e, od mladih ljudi koji se žele koristiti e, takvim inicijativama. Dozvolite mi da skočim malo napred što se tiče pitanja. Spomenuli ste saslušanja i rasprave a to je spomenuo i predsjedatelj Kasini i gospodin Daf e, i gospođa Petrović. Mislim da je to nešto što bismo trebali napraviti po prvi put. Ako primimo u elektronskom obliku dokaz o verificiranih milijun potpisa. Mislim da još postoje dvije, tri države članice gdje se čeka konačna odluka. Tada prema uredbi moramo biti sigurni da se to iskomunicira u roku tri mjeseca. To nas dovodi do 17. ožujka. Zbog toga sam se zalagao da rasprava bude već u siječnju, jer bi nam to omogućilo da radimo sa ishodima rasprave u našoj komunikaciji koju moramo objaviti. Mi smo svjesni da je to politički vrlo osjetljivo vrijeme jer će to biti uoči političke kampanje za izbore za Europski parlament kako ćemo e, komunicirati, kako ćemo se nositi s ovom osjetljivom temom, mislim da će to biti vrlo, vrlo važno za to kako će ljudi za vrijeme predizborne kampanje gledati na sam instrument građanske inicijative. Organizacija rasprave, to je nešto o čemu ćemo intenzivno raspravljati u Europskom parlamentu, a zatim naravno i s komisijom koja je obećala da će pružiti svu potrebnu pomoć da se organizira taj događaj. E, ako e, zaista e, bude gusto, odbor Envi će organizirati saslušanje. I mislim da bi bilo najbolje kada bismo to raspravili interno e, sa organizatorima što se tiče osoba koje će biti pozvane. Također ćemo poštovati i svoje obaveze da obavijestimo organizatore tako da ne moraju dva puta putovati u Brisel zbog ove prigode. Koliko bi ih trebalo opet doći u Brisel, mislim da je to odluka Europskog parlamenta. Znam da smo već imali pitanje putnih aranžmana i putnih troškova. To će eh, također biti pitanje koliko će to koštati, koliko će organizatora i stručnjaka biti pozvano na raspravu. Mislim da bi bilo dobro kad bismo to lijepo pripremili jer će to poslužiti kao model za naredne rasprave koje ćemo morati organizirati. Imali smo i pitanje gospodina Šoflinga koliko e, ih imamo Mislim da čekamo za e, završetak procesa verifikacije u državama članicama. Velika je vjerojatnost da će biti dovoljne dvije rasprave prije parlamentarnih e, izbora i pripremamo se za izradu komunikacije o inicijativama. Imali smo i pitanje e, raspolažemo li se dovoljno osoblja, odnosno što to znači izraditi takvu komunikaciju? Pravo na vodu je jedna vrlo složena inicijativa, ali ne radi se samo o privatizaciji vodoopskrbnih sustava. Tu postoje mnogo šire implikacije. E, pravo na vodu je ljudsko pravo, pa tu su i pitanja e, voda u trećim zemljama. Jednom kada pažljivo to proučimo, mislim da će to biti sedam općih uprava koje će trebati koordinirati odgovor u ovom slučaju riječ je o vrlo širokoj inicijativu, a koordinatorsku ulogu će imati SEGGEN. Kako ćemo nastaviti sa odobrenjem komunikacije, to će naravno potpasti pod odgovornost vodeće opće uprave. Imat ćemo naravno i e, konzultacije. To je u Eh, od vrlo velike eh, političke eh, važnosti. Naravno, ako me pitate o brojkama, čuo sam na prvom sastanku koordinatora da je bilo sto službenika koji su bili nazočni to će to je pitanje koje iziskuje e, zanimanje velikog broja ljudi. Gospodin Messerschmidt me pitao e, koja od europskih građanskih inicijativa je odbijena i zašto, a gospođa Petrović je ispravno citirala tekst uredbe. Mogli bismo dakle odbiti samo one građanske inicijative koje e, ne spadaju, očito ne spadaju izvan opsega Europske komisije koje e, krše e, te odredbe. Mislim da su to temeljni uvjeti na kojima donosimo odluku. Bićemo vrlo, vrlo oprezni. Uvijek imamo pravne ocjene kada govorimo o predlogu za registraciju jer znamo da bi svaku našu odluku se moglo osporiti na Europskom sudu pravde. Već imamo tamo jedan e, predmet pred sudom pravde. Zbog toga želimo biti apsolutno sigurni da ono što usvojimo je održivo i može proći e, ispitivanje od strane suda. Znamo da su za organizatore to vrlo osjetljive stvari i oni imaju vrlo čvrsta uvjerenja. Samo par primjera inicijativa koje su odbijene, ali sve njih e, možete pronaći na internetskoj stranici koja se bavi europskim građanskim inicijativama. E, bezuvjetna i e, minimalac, zatim Europska za solidarnost, stvaranje Europske banke za socijalni razvoj, zaustavljanje borbe bikova, Europska himna na Esperantu, referendum o europskim nadležnostima. To su neki od primjera, samo da vam ilustriramo što je to bilo odbijeno. No, kao što rekao, sve su dostupne na internetskoj stranici sa detaljnim opisom o čemu se radilo. Također bilo je postavljeno i pitanje o poslužiteljima. Rekao sam što bi bilo moje idealno rješenje, ali još nismo došli do toga. Dakle, što će biti do tada? Do tada odlučili smo i uspjeli osigurati i sredstva za Digit da upravlja tim poslužiteljima do kraja 2014. godine, do tada smo uspjeli pronaći sredstva pomoću e, preraspodjele unutar službi. da 2015. godine ćemo naravno zamoliti za e, pomoć iz službe koje su zadužene za proračun. I nadamo se da ćemo jednom naći trajno rješenje ako e, su europske građanske inicijative popularnije u nekoj zemlji nego u drugoj. Mislim da je to teško analizirati. Pet milijuna ljudi je potpisalo inicijative. Čini mi se da organizatori e, se vode za jednom mješavinom većih i manjih država članica. To mi se čini logičnim, jer u velikim državama članicama imate veći doseg, ali istodobno E, ulazite u rizik ako ne pređete prag, nećete uspjeti. E, organizatori žele biti sigurni da e, u srednje velikim državama članicama taj prag je niži, tako da se mogu, tako da mogu osigurati da pokriju dovoljan broj država članica. Što se tiče ureda, to su predstavništva komisije. Mislim da se to slaže sa lokacijama Ureda Europskog parlamenta u državama članica. U većini slučajeva imamo samo jedan ured za predstavništvo u državi članici, ali u Njemačkoj imamo dva regionalna ureda, jedan je u jedan je u Francuskoj, imamo jedan u Marseju, u Italiji, u Torinu. Dakle, u većim državama članicama imamo, da tako kažem, satelite velikih e, ureda u velikim gradovima. Kao što znate sa rezovima u proračunu to je jako teško, jako je teško održavati e, ovakve operacije. Gospodin Dav je pitao za još dvije teme. Prvo sam, mislim, već objasnio, a tiče fokus organizatora jest e, takav da se financira iz EU fondova. To je tema organizatora koja je vrlo osjetljiva a Andrew je točno rekao, spomenuo je e, testiranje na životinjama. Tu organizatori e, žele pogurati e, da laboratoriji koriste druga sredstva kada se vrše pokusi na lijekovima ili na kozmetičkim proizvodima. Da se I nakon toga što se tiče e, praga od milijuna potpisa. Mislim da tu ne možemo mnogo učiniti jer je to zapisano u ugovoru. Možemo jedino to više propagirati, možemo poboljšati lakoću uporabe, e, možemo to učiniti manje kompliciranim tako da se ljudi ne boje da moraju dati puno svojih osobnih podataka. Također trebali bismo e, riješiti e, probleme kao što je 11 milijuna ljudi koji ne mogu sudjelovati u e, inicijativama zbog mjesta prebivališta. Mislim da ćemo se time pozabaviti u procesu revizije i tako ćemo građansku inicijativu učiniti popularnijom. Mario Tenero je sjajan službenik, ja s njime tjesno surađujem i mislim da je napravio izuzetan posao. <laughs> bio je toliko dobar e, tako da smo ga premjestili i sada radi na jednom drugom e, spisu. Došlo je do velikog restrukturiranja unutar opće uprave i e, do sada smo imali određenu podjelu, ali sada imamo ideju da postupamo na taj način da imamo jedan tim koji se bavi jednim predmetom od formulacije početka pa sve e, do kraja do međuinstitucionalnih pregovora. To je jedini razlog zašto je Mario e, sada zadužen novom zadaćom. Sada će opće uprave pripremati komunikacije, pripremati odgovore za građanske inicijative, ali kada počnemo razgovarati o reviziji, mislim da će na red doći to pitanje i to će biti horizontalno rješeno. I posljednje pitanje gospodina Plenkovića. Mislim da su građanske inicijative povezane sa načelnim temama. Fokus je na, problem, na promjenama koje se žele e, progurati. Naravno da postoji indirektna veza sa izborima za Europski parlament, jer to je jedan od instrumenata pomoću e, kojeg želimo pokazati da su institucije blizu građanima. E, rekao bih da postoji ta neizravna poveznica E, s načinom kako europski građani percipiraju Europsku uniju i europske odluke i proces donošenja odluka. E, gospodin Kasini je naš predsjedatelj, pa odgovorio sam već njegovo pitanje na početku, ne moram još sada jednom na kraju. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Sada ću zahvaliti potpredsjedniku što je došao ovamo. Vrlo je zaista naša rasprava time bila obogaćana. A sada, eto, u 16.30 su ovdje E, potpredsjednici Martinez Martinez i Karas Ali koje ću zamoliti da nam oproste ipak ćemo e, reći par riječi o drugoj e, temi koja je vrlo delikatna a to je dakle preci, parlamentarno pitanje dajmo odmah riječ gospođi Gurumaj ali iskoristit ćemo da je ovdje povjerenik s nama Hvala vam, dragi kolege, potpredsjedniče, povjereniče, potpredsjednici. Drago mi da su se koordinatori dogovorili što se tiče proširenja obuhvata mog izvješća kako bi se uključila revizija postupka vezanog uz pitanja za pismene odgovore prema poslovniku članku 170, 117 i 118. Dakle, ovo izvješće će se širiti kroz amandmane mog izvješća prema privremenom roku koje će vam priopćiti naš predsjednik i tajništvo što je prije moguće. Prije svega rekla bih da je pravo zastupnika Europskog parlamenta da postavi ovakva pitanja temeljno pravo zastupnika i uključuje pravo parlamenta nadzor i ja u potpunosti, namjeravam poštivati to pravo u svom izvješću. Međutim, potrebno je uzeti u obzir sve veću zloupotrebu nekih članova, zloupotrebu ovog prava koja je dovela do niza situacija gdje je osnovna namjera nekih zastupnika, čini se, da poboljšuju svoju statistiku ili da dodaju neke dodatne zadaće našim kolegama u parlamentu ili komisiji. Tako da to dovodi do gubitka novca, ljudskih resursa i to utječe na sve zastupnike koje uobičajeno koriste ovu, ova pitanja za pismene odgovore. Dakle, uspravo članke 117 i 118 postoje neke odrebe koje se bave zloupotrebama, ali iako je to dobra osnova, eh, očito nije dostatno. Zbog toga sam razmatrala to s dvije strane. Prije svega kako bolje provesti ili osnažiti trenutna pravila, a drugo koje dodatni kriteriji ili odredbe bi se mogle uvesti. Još bih samo dodala par podataka da dobijete bolju predođbu trenutnoj situaciji. E, to su statistike iz 2011. Radimo s onim što imamo, ali pokušavamo prikupiti ažurnije podatke. Iako Europski parlament ima najveći broj zastupnika, kao što znamo, prosječan broj pitanja po zastupniku 2011. iznosio je prilično ispod prosječnog broja pitanja koje postavljaju zastupnici nacionalnih parlamenta u našim državama članicama. Primjera radi Danska, Francuska, Belgija, Rumunjska, Španjolska, Europska, Velika Britanija ili Nizozemska i Poljska su imale ukupan broj pismenih pitanja postavljenih u parlamentu 2011. 2200 686, uključujući pitanja koje se smatraju neprihvatljivima e, i koja su zastupnici povukli. Tijekom 2011. oko 91% zastupnika, dakle 676 od ukupnog broja, podnijeli su barem jedno pismeno pitanje. Prosječan broj pitanja koje je pojedini zastupnik postavio bilo je 17. Međutim, samo 27 zastupnika podnijeli su više od 17 pitanja te godine. Ta pitanja u prosjeku predstavljaju oko 88% ukupnog broja postavljenih pitanja 2011. Dakle, 11.000 pitanja. To zapravo pokazuje da je sve snažni trend gdje manja skupina zastupnika podlaže postavlja gotovo sva pisana pitanja. Zbog toga bi izmjena pravila poslovnika bila nužna. E, željela bih s vama raspraviti samo neke moguće zamisli, neka rješenja kojih su neka došla iz Europske komisije, zbog toga mi je iznimno drago što potpredsjednik Ševčević vrlo ozbiljno doživljava ovo pitanje i naravno glavno tajništvo, glavni tajnik parlamenta. Dakle, Uvelike bi me zanimala vaša stajališta o ovoj važnoj točci i otvorena se na sve prijedloge pa bi mogli poboljšati trenutno poslovnik. E, jedno područje rada moglo bi biti e, konkretnije pitanje koje traže statistike primjerice, ako se radi o resursa europskih parlamenta, e, odnosno ona na koja bi resursi europskih parlamenta, komisije, naša knjižnička služba mogli dati pitanja, dati odgovore. S druge strane, imamo definiciju takozvanih e, pitanja od općeg interesa, odnosno kako se bolje pobrinuti da postavljena pitanja budu od općeg interesa, a ne samo od interesa onom zastupniku koji zapravo pitanje postavlja. Dakle, kao što je slučaj u pismenim deklaracijama, možemo ograničiti broj riječi čim bi se izbjegla i mnoštva podpitanja koje bi odgovaranje učinila vrlo kompliciranim. Dakle, jedno od rješenja do smo došli kako bi se spriječile ovakve zloupotrebe također bi moglo biti uvođenje dakle, maksimalnog broja pitanja po zastupniku, a ja shvaćam koliko znam u e, Gornjem domu u Velikoj Britaniji kada se suočavaju sa sličnim problemima da su oni uveli sustav kojim broj pitanja koji se elektronski podnose je ograničen. Međutim, zastupnici koji osobno dolaze u ured podnijeti pitanje e, nisu ograničeni takvim e, pravilom. Očito ovaj sustav je smanjio broj pitanja i poboljšao dijalog što se tiče kriterija prihvatljivosti, a i zastupnici na neki način imaju i svojevrsni izravan dijalog sa administracijom. Dakle, tu se radi o ograničenom broju pitanja po zastupniku koji se proračunava na mjesečnoj, dvomjesečnoj osnovi i pokazalo se da je zapravo tako nešto prekomplicirano za prihvatiti. Dakle, ja vjerujem da ako nešto dobro funkcionira u nekoj državi članici, e, da nema razloga da ne bi dobro funkcionirali kod nas. Tako da se radujem vašim stavovima i amandmanima za postavljanje pitanja, pismenih pitanja komisije, dakle članak 116. Naravno, provali smo već konzultacije, zahvalna sam povjereniku i njegovom timu, jer je to ipak timski posao. Hvala vam. Grazie. Allora, chiesto di parlare, Hvala. Najprije zadražuje riječ zastupnik DAF. E, pardon. Oprostite, možda bi bilo dobro da odmah čujemo mišljenje pod e, predsjednika Ševčevića, a nakon toga ćemo mi e, imati zapravo više tema, na, više materijala kojim ćemo moći nešto reći. Biću kratak, samo nekoliko rečenica Također želim izraziti koliko cijenim ovo dolazeće izvješće gospođe Gurma i njenu spremnost e, da proširi obuhvat ovog dosija jer mislim da se radi o važnoj, vrlo važnoj temi jer i vrijeme pitanja za komisiju i parlamentarna pitanja upućena komisiji uvelike su povezana. Dakle, samo par rečenica o e, vremenu za postavljanje pitanja. Dakle, mislim da smo procijenili kako izgleda praksa i da je komisija smatrala da je to pozitivno. E, dopada nam se ovo, ovaj, ovo okvirno planiranje od šest mjeseci koje omogućava obje institucije da se dobro pripreme za raspravu i cijenimo i praksu iz 2011. gdje su ključne teme za raspravu sa povjerenicima tijekom tog vremena odobrene mjesec dana unaprijed, odobrila ih je konferencija predsjednika, a uvidjeli smo da kasnije stvari postoje kompliciranije i da je teže Europskom parlamentu pridržavati se rokova i zadanih tema i komisiji je bilo teško eh, poslati odgovarajućeg povjerenika i da se on na odgovarajući način pripremi. Dakle, ukoliko bi se poštivali eh, rokovi i raspored, eh, to bi bilo vrlo korisno, osobito kada ćemo imati novu komisiju i kada će se ovakve programske rasprave, planovima za budućnost, kada bi mogli biti vrlo korisne i za jednu i za drugu stranu. Jedan prijedloga koji imam, a mislim da smo to čuli gospodina, vidjeli s gospodinom Dafom a, na prošloj plenarnoj, dakle ako postoji nešto hitno čemu se mora raspravljati napraviti. Mislim da bi za to bolje alat bio usmeno pitanje s raspravom, e, kao što smo to imali primjerice u upravnom, raspravu s upravnim sudom o mehanizmu za stabilnost. Dakle, to smo pokušali zadnji čas ubaciti u vreme za pitanja jer je se zapravo trebalo raditi u široj raspravi sa više povjerenika i mislim da je ovo pismena pitanja sa raspravom služe za hitna pitanja rado ću nastaviti s, e, baviti s ovom temom, vidjeti kako bolje iskoristiti ove instrumente u budućnosti, ali dopala nam se i zamisa ovog sustava glasačke kutije gdje se na taj način odabiru pitanja, može se postaviti dodatno pitanje, neki drugi zastupnik ga može postaviti, jer na taj način bi prisutnost bila veća, rasprava je bila življa i zanimljivija za sve. I također nam se eh, dopada što izvješće predlaže da se pobrine odredba o pit o tome da neodgovorena pitanja automatski se mora odgovoriti pismeno. No, prijedlog da se u potpunosti brine eh, dodatak 2, bojimo se da bi tu moglo doći do toga da bi se obrisao i on je dio aneksa koji se bavi kriterijima prihvatljivosti. Jer to je jedna tema koju smatram da u budućnosti moramo više koristiti. Znam koliko je to zahtjevno Europskom parlamentu, odnosno vašim službama, ali ako bismo mogli koristiti kriterije prihvatljivosti, ako bi ih mogli primjenjivati malo e, snažnije, profiltrirala bi se pitanja koja su onako malo više zloupotreba ili koja se postavljaju samo zbog publiciteta i koriste zastupnicima što se tiče broja javljanja za riječ. Dakle, komisija do sada ove godine zaprimila 12.971 pitanje, dakle, dolazim do 13.000 pitanja, ako to podijelite na broj zastupnika, to je prilično impresivan broj zastupnik koji je na prvom mjestu podnio 889 pitanja, dakle to je gotovo tri pitanja po radnom danu, dakle prilično intenzivan, naporan rad. A moram reći da velik broj tih pitanja su vrlo slična. Primjerite dobijemo pitanje kakvo je stanje sa odnosima Europske unije i ove ili one zemlje. I zapravo dobijemo 300 takvih pitanja tog formata. Mislim da to nije to ne, neće poboljšati poznavanje Europskog parlamenta, europskih politica, politika, ali istodobno uvelike će otežati posao upravi i parlamenta i komisije što se tiče rada na tim dosijejima. Dakle, ponekad poštovani zastupnici su s pravom kritični što se tiče kvalitete odgovora zbog toga što jednostavno smo preplavljeni brojem pitanja. Rješenje koje je gospođa Gurmaj predložila, dakle kvantitativno ograničenje za pismena pitanja po zastupniku ili po političkoj grupaciji, bolji kriteriji prihvatljivosti, odnosno kontrole prihvatljivosti pitanja ukoliko su ona identična i šalje ih se samo kako bi se statistike poboljšale. Dakle, mislim da bi to velike pomoglo ti prijedlozi i da bi to poboljšalo uvelike poboljšalo trenutno stanje. Eto, pokušao sam biti kratak. Hvala. Grazie e allora onorevoli Daf. Hvala lijepa, je sada riječ ima kolega Daf. Hvala vam lijepo. Naravno, morat ćemo se vratiti na ovu temu kada vidimo kakvi će amandmani biti podneseni, ali ja ću svakako sudjelovati u tome jer već neko vrijeme pratim ovo pitanje. Dakle, uvjeren sam da bi sa reformom postupka za postavljanje pitanje trebalo početi prije kraja ovog parlamentarnog saziva i svakako se slažem da neke od web stranica koje tvrde da prate rad zastupnika Europskog parlamenta da zapravo samo razmatraju kvantitativne kriterije, a ne i one kvalitativne. I tu mogu spomenuti Vote kao lijep primjer takve web stranice gdje zapravo se zavarava javnost u tako što se obim pitanja koja se postavlja prikazuje kao značajan pokazatelj e, važnosti pojedinog zastupnika. Primijetio sam također da se na neka od tih pitanja može dati odgovor jednostavno googlajući po internetskim stranicama Europske unije i mislim da bi predsjedništvo parlamenta trebalo biti mnogo strože u filtriranju e, takvih e, pitanja koja su poprilično prozaična, možda čak i banalna. Dakle, trebalo bi takva pitanja e, razlikovati od onih koja pokušavaju doći do nekih stvarnih odgovora. Također, vjerujem da kako bi se poboljšala usluga koju parlament pruža svojim zastupnicima, jer neka su pitanja neka bi pitanja bolje bilo uputiti knjižničarskoj službi, a to bi istovremeno bilo jeftinije, zapravo bi to bilo mnogo bolje nego da se koriste interinstitucionalne službe kolegija povjerenika. Dakle, štednja bi također trebao biti jedan važan faktor za nas. U se uvelike radujem u tome što ćemo što je brže moguće nastaviti raditi na ovom pitanju. Hvala ne više gospodin nego kolega Šeflin. Hvala vam, ja nisam dvojnik gospodina Dafa, ali tko zna o budućnosti. Možda do toga dođe. Dakle, ovo je bila vrlo, vrlo zanimljiva rasprava. Na čini mi se da je srž problema u tome da uvijek postoji prostor za zloupotrebu čini se da se do toga dolazi i u ovom pitanju nešto se mora učiniti kako bi se spriječila suvišna pitanja. E, moj problem je u tome što kod parlamenta koji je voliko velik e, prostor da pojedini zastupnici nekakvu inicijativu podnesu je zapravo ograničen. I postavlja se pitanje koliko bi to trebalo još više ograničavati. Dakle, podržavam Andrewa u tome što mislim da ljudi prikupljaju broj pitanja samo zbog toga što gledaju preko ramena kako će biti ocijenjeni od onih kvantifikatora, od ljudi koji misle da se život svodi samo na brojke i koje zanima samo kvantiteta, a ne kvaliteta. Čini mi se da je to jednostavno neželjena posljedica tog javnog praćenja rada parlamenta, koja je inače svakako odgovarajuća prihvatljiva i ja sam na umu imao Vote Watch ali poput Endroa naglasio bih da su kvalitativni kriteriji mnogo kompliciraniji, ali tko će se baviti nečim težim ako mogu dokazati e, ono što žele i sa jednostavnim stvarima. Grazie, onorevole e, Guerrero. Hvala, sada na zastupnik Guerrero. Hvala, hvala predsjedniče. Kao što svi znamo, parlament sada prolazi kroz jednog postupak, kod postupak standardizacije. Te u tom smislu je sve više usklađen s drugim parlamentima, s nacionalnim parlamentima. To je jedna od klasičnih funkcija parlamenta, jest upravo parlamentarni nadzor. A u Europskom parlamentu upravo to nije previše razvijeno. Postoje tri ključne funkcije parlamenta. E, I izborna, e, zakonodavna i nadzorna. Parlament e, sljedeći Lisabonski ugovor razvio je zakonodavni aspekt. Mi također želimo da nakon sljedećih izbora ojačamo i taj izborni postupak zato što bismo htjeli da građani Europe na izravan način biraju predsjednika komisije tako što će e, najprije glasati za e, zastupnike u Europskom parlamentu. A sada vidimo da se moramo pozabaviti još i trećim e, aspektom izvješće o kojem ćemo govoriti sutra e, Paola Rangela je upravo ono koji se bavi tim nadzornim aspektom i o tome kako se Europski parlament prilagođava Lisabonskom ugovoru. Ja sam e, nekoć bio odgovoran za odnose između vlade i parlamenta u Španjolskoj u došlo je do povećanja broja pismenih pitanja, dakle pitanja napismeno i taj se broj zaista širio geometrijskom progresijom. Ako pogledate kako se, koje su brojke iz tvog dvogodišnjeg perioda, Vjerojatno govorimo od 20.000 takvih pitanja. A pogledajte kako svaki zastupnik ima u e, koliko je on poznat u svojoj izbornoj jedinici, nacionalno i regionalno. U našoj situaciji to bi zapravo bilo koliko je, e, kolika je vidljivost eurozastupnika na nacionalnom nivou. E, to ima osoba koja, na primjer, napiše 800 pitanja, a neka druga koja napiše 20 pitanja, čovjek će imati osjećaj da ova druga ne radi dobro svoj posao. Prema tome, moramo zaista poboljšati kapacitete koje parlament ima e, u samom nadzoru i to kada govorimo o različitim instrumentima. I isto tako što radimo s tim pojedinim instrumentima. S druge strane moramo spriječiti da ova vrsta dinamike izbjegne kontroli ili pak da blokiramo komisiju. Sjećam se da je jednom prilikom da su španjolski ministri nisu jednostavno se više mogli nositi s tisućama pitanja što su ih dobivali. Velik broj tih pitanja odnosio se na ulaganja u malim mjestima e, diljem Španjolske i tako dalje. Jedan od mehanizama na koje e, se pozvalo jeste da se ta informacija stavi na internet. Druga je da zastupnik Europskog parlamenta koji se zaista zanima za tu određenu tematiku stupi u e, kontakt s određenim odjelom Europske komisije e, koje posjeduju informacije e, za koje se osoba koja je postavila pitanje zanima. Možda bi korisna dakle varijanta bila, korisna mogućnost bila da se jednostavno kaže eto ovo na ovo se pitanje odgovor može dobiti na tom i tom mjestu u komisiji. I to bi omogućilo možda da se izbjegne olavina e, e, pitanja. Postoji još jedno pitanje E, na koju ne bih podržao. Vjerojatno gospodin Dafi, gospodin Šeflin se toga bolje e, sjećaju nego ja. U jednom je situaciji Margaret Thatcher zapravo došla upravo u tu situaciju. I onda je rečeno da će oni zastupnici koji žele postaviti pitanja, moraju platiti za svako pitanje koje postavljaju. Ja ne bih tako postupio nikada jer bi to bilo protivno demokraciji, ali takav se prijedlog načinio. Hvala. A sada gospodin Hefner ima riječ. E, e, ne znam je li kolega Enrique Guerrero zaista mislio na, na nešto tako. Mislim, pitanje, da to pravo da se postavlja pitanje mm, predstavniku komisije je vrlo važno pravo. Međutim, to pravo moramo ovršiti s odgovornošću. Mi moramo naša prava koristiti na odgovoran način. Hvala Ziti, hvala Marošu koji nam je objasnio kako na to gleda komisija. Osobno ne bih volio ograničiti broj pitanja, no međutim e, kada čujem da neki e, zastupnici godišnje upute 800 ili 1000 pitanja, onda jednostavno se taj instrument ne e, uzima onoliko ozbiljno koliko bi trebao biti i koliko je potreban u našem radu. Mislim da moramo doći do ograničenja. Naime, da pitanja moraju biti ograničena na onaj broj koji je zaista nužan za parlamentarni rad i ne smije se omogućiti da dođe do zloporabe. Apsolutno je općenito uzeši krivo naš rad procjenjivati kvantitativnim mjerilima. U cijelom svijetu stalno dolazi do takve vrste krivog poimanja stvari, ali u parlamentu to je zaista krivo mjerilo. Ne možemo spriječiti da ljudi to rade, možemo to samo objašnjavati. Ponekad je pak situacija obrnuta. Osobe koje sjede u uredima postavljaju pitanje za pitanjem, a ta pitanja zapravo nisu ona koja su pertinentna za e, rad ovog parlamenta. Dakle, nešto moramo učiniti. E, zaista e, nestrpljivo očekujem što će izvjestelj o tome reći. Postoji samo jedna stvar vezana s izborom, izborima, naime E, jasno mi je da se prepusti sreći to koga, koga će se izabrati, a koga neće. To bi se moglo napraviti za određena pitanja, ali ne za sva. Možda za e, polovinu pitanja koje bi dobivali klubovi zastupnika, a polovina bi bio koga E, nasumični izbor. Jer ako bi sve bio nasumični izbor, onda mislim da kvaliteta rasprave koju ćemo voditi u vremenu postavljanja pitanja ne bi bila bolja. Čini mi se pola-pola da je bilo bolja ideja. Hvala lijepa. Sada zastupnik Bronz. A na kraju, ako je moguće, kratki odgovori pod predsjednika i e, Izvolite, kolega Bronz. Pitanja ne moraju biti zahtjevi za objektivnom informacijom e, da bi bila pitanja koje je vrijedno postaviti. Ta pitanja vrlo legitimno mogu tražiti da se protumači neka riječ ili pak neka fraza u, na primjer, dokumentu što ga je sačinila komisija. Mislim da to ne bi bila zloporaba postupka postavljanja pitanja. Sasvim je legitimno e, dovesti u pitanje pravne temelje ili pak izbor određenog termina. i mm, ne znam je li potrebno da se opravdava zašto e, se pitanje postavlja primjerice radi, zato što bi to se na taj način gubilo vrijeme. Hvala, vi ste bili vrlo kratki, e sada riječ dajem potpredsjedniku Ševčeviću. Hvala. Zaista mi je izuzetno drago da ste posvetili vremena ovoj tematici jer imam osjećaj još neko vrijeme da nije na ovom području sve kako bi trebalo biti. I nadam se da ćete vi zajedno s odborom za pravna pitanja iznaći prava rješenja. Postoji ta zamisao da se e, svaki zastupnik mora ograničiti na četiri pitanja mjesečno onda se postavilo pitanje bi li to značilo da je to maksimalan broj pitanja ili bi pak svaki zastupnik imao osjeća da je e, to njegova obveza, jer onda 750 zastupnika puta četiri pitanja, to bi značilo da bismo bili u potpunosti preplavljenim pitanjima. Mislim da je možda e, bolje jednostavno da se e, dopusti admisibilitet pitanja popravlja ili pa kao što je rekao e, gospodin Broz da netko treba a, opravdati zašto određeni zastupnik na primjer postavlja 300 različitih pitanja na istu temu. Dakle, samo pitanje kvalitete i kvantitete E, se mora uzeti u obzir. Mislim da je kvaliteta ona koja je zaista bitna i to će omogućiti da se stvar stavi pod kontrolu. I ako mi dopisate još jednu zadnju rečenicu, sutra ćemo imati trijalog o europskim političkim strankama. Htio bih se jednostavno zahvaliti svima u vašem odboru koji su jako puno radili na tu temu. Pokazalo se da je taj dosje zapravo puno zahtjevniji nego što smo ranije mislili morali bismo dakle napraviti jedan e, institucionalni paket o europskim političkim strankama. Nadamo se da ćemo to uspjeti napraviti prije ove parlamentarne stanke. U protivnom, bojim se da ćemo se tim pitanjem baviti tek nakon e, samih europskih izbora, što znači da bi cjelokupni paket kaslio četiri ili više godina. Hvala. Dakle, nadam se da ćemo sutra moći zaći s prvim dijelom tog dosjeja i na taj način to ćemo imati dobro, puno dobre energije da se završi dosje do kraja saziva ovog parlamenta. Hvala e, povjerniku Ševčeviću. I vrlo kratko još zaključno gospođa Gurmaj. Hvala lijepa, zaista mi je drago da smo danas e, na dnevnom redu čuli toliko zanimljivih tema i ja sam zapravo na ovaj način uključena u sve te teme. Imamo neka e, dobre sugestije, vidjet ćemo koliko ćemo to sve moći realizirati. U potpuno se slažem s vama i to smo rekli na početku, svatko ima pravo da postavi pitanje, ali naravno pitanje je na koji način se pitanje postavlja ako e, neki stažist e, može jednostavno u knjižici parlamenta naći dobar odgovor, onda nije u redu da se ta pitanja tako postavljaju. E, mislim da je bitno dakle, da se postavljaju i dobra pitanja i da imamo dobri, dobar postupak. Nadam se da ćemo uspješno sve to riješiti. Nadam se da ćemo dobiti dobre amandmane pa ćemo moći napraviti i dobre kompromisne amandmane. Želim se zahvaliti svim koordinatorima koji su mi pomogli da ojačam područje primjene ovog izvješća. Zaista smo izvrsno radili, već sam to rekla i Davidu i zahvaljujem se i potpredsjedniku Ševčeviću što je jako E, smo s njegovom ekipom dobro surađivali i drago mi je jako da su naša dva potpredsjednika ostala s nama jer je ovo zanimljiva tema i sad se nadam da ćemo i s njima tako zanimljivo govoriti o političkim strankama. Hvala. Dakle, gledajmo raspored. predložen predlažem 15. siječnja u ponoć da je to rok za ulaganje amandmana. Nakon čega malo razmjene mišljenja o amandmanima 20. i 21. siječnja, a onda možemo glasati 11. veljače. Ako nemate ništa protiv, onda ostajemo na tome za ovu temu. Zahvaljujem se u ime svih nas povjerniku Ševčeviću i molim dvojicu potpredsjednika da zauzmu mjesta. Allora, grazie ai vicepresidenti. Eh, zahvaljujem se potpredsjednicima što su došli na naš sastanak i što su vrlo strpljivo slušali prethodnu raspravu. Činjenica je da, su, da je to zanimljiva rasprava i da se zapravo eh, može biti zanimljivo za vas kao potpredsjednike. Tradicionalno mi eh, uvijek primamo ovdje potpredsjednike i govorimo o odnosima s e, nacionalnim parlamentima, naročito kada se radi o sastancima Kosaka. U e, prvom e, i drugom polugodištu održali se različiti sastanci u prvom polugodištu u Dublinu, drugom u Vilniusu. Nismo govorili o tim e, zasjedanju, odnosno sastancima Kosaka na našem odboru. Osim toga, po prvi puta se održala i sastanak kojeg je predvidio pakt o stabilnosti. I e, u tom smislu je jako zanimljivo da čujemo o kojim se dokumentima, koji su dokumenti doneseni tom prilikom. Odmah dajem riječ dvojci od predsjednika, ne znam ko će prvi uzeti riječ kolega Martinez Martinez koji će nam govoriti prvenstveno o Kozaku a i kolega Karas je bio na tom posljednjem sastanku Kozaka. Drage kolege, gospodine predsjedniče, puno vam hvala što nam e, dajete mogućnost da napravimo ovo što radimo na vrlo tradicionalan način. A to zapravo znači da vas mi sada informiramo i obavještavamo vas o tome što smo napravili. Ovo je prvi puta da dva potpredsjednika zadužena za odnose s nacionalnim parlamentima su tu dakle to ukazuje na činjenicu da se situacija na tom planu zapravo puno zakomplicira, naime postala je složenija. Lisabonski ugovor svakoga dana postaje sve složeniji. S obzirom na to, htio bih naglasiti e, kako se gospodin Karas i ja izvrsno slažemo i izvrsno surađujemo na ovom e, poslu što nam, e, su nam ga udjelili predsjedništvo e, parlamenta. I sam predsjednik. Zadatak koji smo dobili puno nam je, taj zadatak nam je puno olakšao gospodin Kasini, predsjednik odbora AFKO. On je naime s nama puno surađivao na ovim pitanjima. Jer e, parlament se na ovoj temi, kao i po drugim temama, može osloniti u svom radu na skupinu dužnosnika koji zaista imaju puno znanja i iskustva. Neki od njih e, zaista puno rade na tim pitanjima već dugi niz godina i u tom smislu nam jako olakšavaju posao. U posljednjih e, nekoliko mjeseci gospodin Kesini je to i onako spomenuo e, odvijala se vrlo E, bogata aktivnost. Održao se mnogo sastanaka, na sastancima dnevni red bi uvijek bio vrlo bogat. Zaista mi je drago da će vam moj kolega moći da će vas on moći izvijestiti o uspostavljanju e, izvješća vezano za članak 13 ugovora o proračunu e, koji je uslijedio po dogovoru s predsjednicima nacionalnih parlamenta u Nikoziji. Ja ću vas izvijestiti o sastancima Kozaka pod irskim i litavskim predsjedništvom. Međutim, osvrnut ću se također na međuparlamentarne konferencije do kojih je došlo u okviru vanjske politike i obrambene i sigurnosne politike. Bez sumnje, najprije bih se morao osvrnuti a da pritom ne uđem u sve pojedinosti dosjeja koje osim svega imate na raspolaganju. Dakle, prva stvar koju moram reći o e, sastanku Kozaka je ta da je jako velik broj zastupnika Europskog parlamenta sudjelovao na e, tom sastanku. Naime, oni su e, bili govornici koji su imali poseban status. E, to je e, napredak koji je ostvaren kada govorimo o uvodničarima. Dugo su nacionalni parlamenti okljevali e, da slušaju europske zastupnike koji su naravno imali tu jaku europsku dimenziju i koji su e, se izjašnjavali o najvećim i najbitnijim temama na dnevnom redu. Kolega Daf je u tom e, sastanku sudjelovao gospodin Petering, gospođa Stifling kao i gospođa Beres je nekoliko puta bila na tim e, sastancima i ja sam više puta na njih odlazio. Mi smo E, komentirali određene teme dnevnog reda. Ne smijemo zaboraviti da je Pat Cox, bivši predsjednik Europskog parlamenta, a sadašnji predsjednik e, udruge bivših zastupnika Europskom parlamentu, on je dakle također sudjelovao. A na poziv naših e, litavskih domaćina dao je mišljenje o e, izbornom postupku za sljedeće europske izbore što će se održati u svibnju. I irsko i litavsko predsjedništvo zaista su uložili mnogo truda kako bi malo, unijeli malo novine u e, te e, sastanke kozaka. Kako bi sastanci kozaka malo izašli iz uobičajene rutine. Primjera radi, na ta dva sastanka o kojima govorim organizirani su forumi sastanci sa predstavnicima civilnog društva, zatim s mladim zastupnicima u Dublinu primjera radi. Također imali smo vrlo neformalan, ali i vrlo ozbiljan sastanak o tome na koji način rade parlamenti kada nadziru europska pitanja. U početku nam se činilo da će se samo govoriti o tome što se događa u pojedinim nacionalnim parlamentima. Međutim, kasnije smo raspravu proširili kako bismo vrlo jasno pokazali koji su to domeni gdje Europski parlament nadzire postupak odlučivanja. Imali smo također mogućnost da odemo na forum za ženska pitanja u okviru Kozaka. Tamo smo sudjelovali gospođa Berez i ja. Nakon tog foruma Europski je parlament izmijenio e, djelomično dokument što smo ga tada bili usvojili. U tom se dokumentu tada inzistiralo da nacionalne političke stranke trebaju slijediti put europskih političkih stranaka u određenoj mjeri, te da pokušaju da žene budu više zastupljene na izborima, kako na nacionalnim izborima, tako i na sljedećim europskim izborima. Bio je to zaista važan trenutak, a mislim da odbor za e, ustavna pitanja treba to uzeti u obzir. Postigli smo da se tajništvo kozaka e, promijeni. Naime, e, vi vjerojatno ne znate kako radi to tajništvo. Radi se o tajništvu koje je smješteno u Europskom parlamentu i kojem Europski parlament daje cjelokupnu infrastrukturu i logistiku. Jedna je Britanka mm, čitav niz mjeseci e, obnašala dužnost šefice e, i onda iz osobnih razloga prestala raditi taj posao. E, na njeno mjesto došla je gospođa Frida s Cipra e, i to je bio vrlo miran prelazak u s jedne osobe na drugu na tom šefskom mjestu. gospođa Frida koja je preuzela sada tu dužnost radila je e, kao predstavnica nacionalnog parlamenta dugi niz godina. Ne smijemo zaboraviti da smo čuli čitav niz primjedbi da smo također osjetili da u nacionalnim parlamentima postoji frustracija. Međutim, ništa nije bilo negativno i postavilo se pitanje njihovog sudjelovanja u europskim e, procesima. Saslušali smo kolege iz nacionalnih parlamenta, saslušali smo kolege koji su nam rekli da zaista žele više sudjelovati u donošenju odluka na razini Europske zajednice, naročito kada se radi o e, sudjelovanju u zakonodavnom postupku. Postavilo se pitanje im e, da li sadašnji e, ugovori omogućuju to sudjelovanje ili se pak mora razmotriti mogućnost da se sadašnji e, europski govori izmjene kako bi se sudjelovanje nacionalnih parlamenta moglo ostvariti. U Dublinu je postavljen čitav niz značajnih pitanja. Na primjer, kada se radi o pitanjima mišljenja koji će se rokovi primjenjivati. Radi se naime o roku, e, o, pravu da e, se, e, da nacionalni parlamenti postave pitanje o tome hoće li se možda povući neki prijedlog. U Vilniusu smo pak čuli mnoge prijedloge. Mnogi od njih su bili vrlo jasno izrečeni. Možda nije to bilo toliko nužno, naime, to jasno izjašnjavanje. O, legitimnosti e, nacionalnih parlamenta. Mnogi zapravo ne znaju kako je Europski parlament legitiman. U velikom broju nacionalnih parlamenta i dalje se smatra da ako nacionalni parlament u potpunosti ne sudjeluje u nečemu, da to znači da on nije izraz e, demokratske legitimnosti. Smatram da je zbog toga važno da se više komunicira, da se više treba kontaktirati i više objašnjavati naš rad. Ovo sada ne govorim zapravo kao kritiku nacionalnih parlamenta. Ako nekoga kritiziram, kritiziram nas same. Činjenica da zaista postoji veliko neznanje naših kolega u nacionalnim parlamentima je to je zapravo nevjerojatno naši kolege iz nacionalnih parlamenta misle da je sud ljudskih prava u Strasburu zapravo ustanova Europske unije. Trebamo se pitati zašto se nalazimo u takvoj situaciji kako je do toga došlo. Ne radi se ovdje o deficitu demokracije, radi se o deficitu znanja. Radi se jednostavno o pogrešnim saznanjima do kojih je došlo zato što ne postoji dovoljno kontakata između nas i nacionalnih parlamenta. Ja mislim da bi trebalo biti više kontakata razine mišljenja i kako bi nacionalni parlamenti trebali poznavati naš rad. S naše pak strane mi u Europskom parlamentu također osjećamo izvjesnu dozu frustracije. Međutim, ono što je dobro jest da smo ovu atmosferu poprilično popravili i to bih htio spomenuti na kraju ovog izlaganja. S obzirom na gospodarsku i socijalnu krizu, s obzirom na uloge europskih institucija, na ulogu vijeća, mislim ovdje i na nedovoljne instrumente kako bi smo kontrolirali naše vlade kada govorimo o nekim e, makroekonomskim i proračunskim pitanjima. Sve se to uvelike osjetilo na sastancima. Za vrijeme e, večere u su insistirali smo na činjenici da e, neke stvari moramo jasno reći. Europski parlament kontrolira Europsko vijeće, a nacionalni parlamenti kontroliraju svoje predstavnike u Europskom vijeću. Upravo taj zadatak mi dobro ne izvršavamo. Mi djelomično kontroliramo vijeće, ali mi s vaše strane ne kontrolirate e, vaše predstavnike u vijeću. Vi morate kontrolirati što rade i vaša vlada u vijeću. Ili pa kako to radite, onda se to radi <clears throat> na sumce. U nekim zemljama neki parlamenti smatraju ne samo da nadziru vlastitu vladu, već smatraju da joj i daju određena upustva, jer Čemu zapravo služe vlade onda? Bilo bi dovoljno da parlament onda možda jednostavno donese neku vrstu šalabahtra ili nekav e-mail. A pak u drugim situacijama neki nacionalni parlamenti zapravo uopće ne prate što na vijeću rade predstavnici njihove vlade. Bilo kako bilo, izvjesno je da smo uspjeli malo e, smanjiti agresivnost koja je postala prema Europskom parlamentu. Rekao bih čak da se ona poprilično smanjila. I to smo postigli tako što smo se mi drugačije ponašali. Jer jako dugo odlazili smo na sastanke kozaka i onda bi tamo govorili nekoliko predstavnika nacionalnog parlamenta e, koji bi na agresivan način govorili Europskom parlamentu. A što smo mi radili? Eurozastupnik bi uzeo riječ i onda agresivno reagirao na ove zastupnike iz nacionalnih parlamenta. U osnovi sve se onda svodilo na utakmicu između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. Jer e, na kraju ono što smo postigli je kulturna izmjena. Kada nas neki nacionalni parlament napada, onda mi to e, očutimo. I na kraju tri ili četiri nacionalna parlamenta uzmu riječ i ti ljudi onda se usprotive predstavnicima nacionalnih parlamenta koji su bili protiv nas. I onda mi možemo zahvaljujući tome reći, evo slažemo se što su rekle ove osobe, a ne slažemo se što su rekle neke druge osobe. Jer zapravo u nacionalnim parlamentima vidimo da je situacija različita, neki su više proevropski orijentirani, drugi manje ali više se nalazimo u situaciji gdje Europski parlament bio izoliran u odnosu na nacionalne parlamente. Radi se o ljudima koji su naše kolege, s kojima moramo raditi i s kojima surađujemo ne samo u okviru Kozaka, već nam takvo koordiniranje i suradnju nameću i europski temeljni ugovori. E, za kraj želim vas podsjetiti na činjenicu da se da Kozak objavljuje polugodišnje izvješće. Nažalost, to izvješće je slabo poznato. Malo ljudi za njega zna, radi se o vrlo zanimljivom izvješću. Zahvaljujući tome možemo vidjeti je li atmosfera u Europskom parlamentu i u nacionalnim parlamentima kakva je. Mislim da bi europski zastupnici zaista trebali pokazati veće zanimanje za te dokumente. U tom kontekstu e, mislim da su i gospodin Taf i gospodin Pat Cox dali zanimljive ideje ko, na koje bi mogli reagirati glasači na budućim europskim izborima. Nešto se pak tiče aspekata vezanih za europsku vanjsku politiku kao i na europsku sigurnosnu i obrambenu politiku. E, to smo čuli kako u Dublinu, tako i u Vilniusu. E, znamo da Ruski parlament ne sudjeluje u vanjskoj politici, ali on odobrava proračun. I iznad svega nadire inicijative koje e, imaju obilježje europskog, europskih inicijativa, europskog programa. Ne smijemo zaboraviti da smo isto tako organizirali već tri međuparlamentarne konferencije na tu temu. Ono što je najvažnije od svega je reći da nisu stvorene nove skupštine, novi parlamenti i da se radi o konferenciji koja se organizira s vremena na vrijeme a njoj sudjeluju različite delegacije. Iznad svega uspjeli smo postići da delegacija Europskog parlamenta nema isti broj zastupnika kao i delegacije nacionalnog parlamenta, što jednostavno pokazuje da je priroda Europskog parlamenta drugačija od prirode nacionalnih parlamenta. Imamo jedan Europski parlament u odnosu na 40 parlamenta, jer neke europske zemlje imaju dva doma. Dakle, jednostavno sam htio reći da Europski parlament nije običan parlament kao svaki drugi, već da ima različit status. Evo, to je ono što sam u osnovi htio reći, ali želim postaći, e, naglasiti još jednom nešto sam već rekao. Atmosfera se poboljšala. Međutim, e, nema još uvijek razloga za veliko zadovoljstvo jer i dalje neki nacionalni parlament stalno traže da se stvori dom nacionalnih parlamenta. Ta se ideja stalno vraća iako je ona odbačena i nije ušla u europske ugovore. Ali e, zaista je nezgodno da oni stalno ponavljaju i traže to. A pravo na inicijativu pojedinih e, europskih e, ozbiljnih nacionalnih parlamenata recimo da 8 do 10 e, ili 15 takvih parlamenata se sastane dakle njihovi predstavnici i da se pokušaju nešto dogovoriti. To zaista ničemu ne vodi. U sljedećem sazivu parlamenta zaista će se morati uložiti ogromni napori bilo bi jako dobro da osobe kao e, Andrew Duff e, prate ova pitanja i ja mislim da je to jako, jako dobro. To je stvarno jamstvo nečega. Mislim da će se zahvaljujući tome prevladati zdrav razum da će se međusobno razumijevanje produbiti i da će se atmosfera poboljšati. Činjenica jest da se atmosfera već poboljšala, međutim još uvijek nije savršena. Danas je 16. prosinca. Sigurno to ne znate. Ali svakog dana se proči koji je e, e, sveta stoga dana. Mm, danas je sveta Adela, moja majka se zvala Adela i kao i moja sestra. I prema tome gospodine Kazini, gospodine Karas, danas je sveta Edela. Ja koji nisam vjernik, e, uvijek se sjetim sveca koji je taj dan slavljen i mislim da je E, dakle e, to važno ali kako niste vjernik kako e, govorite o svetoj Adeli ali to je kao kad se nek spominje i poziva na Dalaj Lamu dobro, nećemo sada ući u teologiju, nego ćemo govoriti o odnosima između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta. Postoji dakle novina, jedna nova skupština, govori se dakle o E, ekonomskoj i e, fiskalnoj e, objedinjenosti i to je dakle jedan aspekt, a drugi je aspekt onaj koji se govorio o obrani i sigurnosti. Sad će vam kolega Karas o tim dvema aspektima govoriti puno više. Poštovane dame i gospodo, drage kolegice, dragi kolege, naš kolega Martinez je rekao da u ovakvoj konstelaciji se nećemo sastati 50% zastupnika nakon e, izbora neće se ponovo naći u ovome parlamentu personificirana suradnja između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta na temelju aktivnosti u, u vijeću, u parlamentu, u različitim e, organizacijama kakve su, kao što su sindikati i tako dalje. E, to je naš kolega Martinez i mislim da bismo mu u ovome krugu prilikom posljednjog izvještaja trebali izraziti svoju zahvalnost da nije samo obavljao svoju dužnost već se srcem i dušom zalagao za to i davao snagu za čitavu mrežu e, on je unio velik angažman u ovu suradnju. Hvala ti za suradnju, hvala ti za uspjehe. Još bih nešto želio istaknuti. Naravno da imamo različite razine suradnje i to na različitim pravnim osnovama. Ako imamo problema u kosaku kada govorimo o različitim ulogama, onda kada govorimo o fiskalnom paktu, o europskom semestru, six-pack, Europol, vanjska sigurnosna obrambena politika, imamo samo još više toga što se tiče e, različitih nadležnosti nego kod koordinacije. Ono što smo već čuli kao poboljšana suradnja, ali koja još uvijek ima pitanja koja se tiču različitih e, uloga u Kozaku, sve se to prenosi u višestrukoj mjeri na pitanje članka 13. E, fiskalnog pakta, članka 88 o Europolu, na pitanje protokola na pitanje subsidijarnosti i na pitanje suradnje u vanjskoj sigurnosnoj i obrambenoj politici. To moramo uvidjeti. Nije to samo puko pitanje znanja, to je pitanje nedovoljnih informacija u državama članicama. To moramo jasno uvidjeti. Sve što produbljuje suradnju, mijenja i temeljno shvaćanje da je za sve kriva Europa, a za to smo nadležni mi do, kod kuće. To jest pitanje moći i to jest pitanje spremnosti da se informira. Mi polazimo od dva načela u svim tim e, pitanjima. Kao prvo, ne smije biti političkih odluka bez pristanka jednog parlamenta. Parlamenti pridonose demokratskoj legitimnosti i demokratskoj kontroli i transparentnosti. Drugo načelo jest da svaki parlament je nadležan na svojoj razini. Europski parlament za sve odluke na europskoj razini, a nacionalni parlamenti za odluke na nacionalnoj razini. I treći, treće načelo koje imamo je sljedeće. Suradnja mora počivati na temelju konsenzusa. Mi nismo zakonodavac u okviru kooperacije, već mi vršimo demokratsku kontrolu i dajemo demokratski legitimitet tako da je postupak transparentan. Četvrti princip koji valja istaknuti jest e, jednostavnost. Tko je zašto nadležan? E, za to moramo stvoriti jasnoću u postupcima, a to ćemo uspjeti tada ako u sljedećem mandatu imamo konvenciju koja će sve europske odluke fiksirati na pravnoj stečevini. Imamo dileme da na temelju gospodarske, financijske, bankarske i drugih vrsta krize moramo djelovati europski iako ne, nemamo za sve radnje zajedničku pravnu osnovu, a svako djelovanje bez zajedničke osnovne jest intervladino djelovanje, to jest to je jednostrano djelovanje, a jednostranost reducira e, moć europskog i nacionalnih parlamenta. Zbog toga svi smo pozvani da damo odgovor na krizu. Na razini six-pack, two-pack europskog semestra, esm trojke i tako dalje. Mi moramo se fiksirati na temelju zajedničkog prava i moramo definirati nadležnosti parlamenta. Mi ćemo to pokušati e, samo da, tako da iskoristimo članak 13. Imam dojam nakon što sam e, bio nazočan na svakom sastanku sa kolegom Martinezom. Sve se dalje odigrava prema kozak formatu i time postajemo sve naporniji i e, tim manje postoji razumijevanja. To je problem. Pokušat ćemo sljedeću konferenciju od 20. do 22. siječnja gdje smo domaćini u Europskom parlamentu s jedne strane prilagoditi formatu Europskog parlamenta, a uključit ćemo i debatu sa europskim semestrom, e, gospodarskim i e-, ekonomskim faktorima. To ćemo povezati sa člankom 13. konferencije o fiskalnoj odgovornosti i na taj način stvorit ćemo format gdje ćemo manje govoriti o formi, a više o sadržaju. Kada govorimo o meritumu stvari, kada smo svi na istoj razini i nacionalni parlamenti i europski parlamenti, time ćemo dodati dodanu vrijednost u razmjenu mišljenja i na taj način ćemo, kako je predviđeno, biti su organizatori na toj priredbi i mi ćemo povezati oba formata i to sa međuparlamentarnim konferencijama sa e, odborima za monetarnu politiku i gospodarstvo zatim za odborom za zapošljavanje i socijalnu politiku i unutarnje tržište. Tako imamo, ćemo imati tri jedinice, fiskalni pakt, europski semestar i međuparlamentarni odbori. To će se dogoditi unutar tri dana i nadamo se da ćemo sa tom konferencijom između 20. i 22. siječnja dati model za buduće konferencije. Jedna će e, konferencija biti na proljeće, a jedna u jesen. Proračun plus e, gospodarsko i monetarno usuglašavanje. No najvažnija moja molba za vas jest da informiramo nacionalne parlamente o nadležnostima Inače, radi se o tome koju ulogu općenito parlamenti imaju u e, Europi, a jačanje uloge parlamenta u procesu donošenja odluka trebalo bi nas ujediniti. Trebali bismo povećati nadležnosti i to bi trebala biti osnova za buduću konvenciju. Hvala kolegi Karasu. Sada otvaram diskusiju o ova dva izvješća. Troje kolega se javilo za riječ. Nemamo više puno vremena jer imamo još jednu točku dnevnog reda nakon toga, dakle o izvješću gospođe mehi. Mm, molim vas da se svi ograničite na dvije minute. Kolega Daf najprije. Kolega Daf, kao prvo, želio bih zahvaliti našoj dvojici potpredsjednika za njihovu predanost ovom pitanju da se poboljša suradnja između nas i nacionalnih parlamenta. Posebice želim zahvaliti Miguelu Martinezu. Tijekom proteklih godina on je bio pravo nadahnuće kada govorimo o ovoj temi. On je imao on je bio inteligentan i šarmantan, ali ako je to bilo potrebno, bio je i čvrst, a to je upravo ono što moramo biti. Cijenim tu priliku da, da se budem govornik u Vilniusu i slažem se da se atmosfera i da se klima promijenila. No i dalje smatram da imamo mnogo nacionalnih parlamenta koji suštinski propitkuju demokratski legitimitet Europskog parlamenta. Oni misle da ako e, se pokrene žuta kartica o načelu subsidijarnosti, to je veliki triumf za nacionalne parlamente. Mi to smatramo neuspjehom u procesu donošenja politika. Nacionalni parlamenti često ne razumiju da oni nemaju e, isključive prerogative za ispitivanje stvari na terenu prema načelu subsidijarnosti ne uviđaju da sve institucije u Briselu koje se bave tim pitanjima su zadužene za to i Točno je da e, zahtjev da se uspostavi treći dom parlamenta je sve veći. Vijeće ministara je zapravo drugi dom zakonodavne vlasti. tendencija u Kozaku da se glasa o zaključcima i doprinosima je vrlo opasan potez. I u sljedećem sazivu parlamenta, ako budem još uvijek ovdje, ja bih preispitao prisust Europskog parlamenta u takvim glasanjima to se na posljedku odnosi na nas i čini se pomalo ludo i čini se kao da je to zamagljivanje principa podjele nadležnosti da mi glasamo o stvarima koje upućujemo sami sebi. Mislim da je gospodin Karas u pravu kada kaže da bismo se treba, da bismo trebali potaknuti nacionalne parlamente da budu e, učinkovitiji i proaktivniji kada e, ispituju svoje upravljanje i kada je riječ o fiskalnoj disciplini. Mislim da je to ključno. Ako to ne naprave kako treba, onda zaista ne mogu tražiti proširenje svojih ovlasti. Imaćemo ćemo konvenciju koja bi mogla promijeniti ugovore. Dakle, došlo je do napretka, ali još ima jako puno posla koji treba obaviti. Hvala. Sada riječ ima gospođa Gurmaj. Hvala. Ako mi dozvolite, započela bih sa jednim citatom od Nelsona Mandele. Rekao je da se uvijek čini da je nešto nemoguće dok se to ne učini. Nadajmo se da smo na tom tragu. Što se tiče prezentacije dvojice podpredsjednika i što se tiče eh, eh, veće integracije i diferencijacije između parlamenta i uključivanja nacionalnih parlamenta u europske politike, to je sve važnije eh, pogotovo u vrijeme krize pa i moralne krize. Htjela bih samo istaknuti tri stvari razvoj i organizacije parlamentarnih klastera mi smo se odlučili da nacionalni parlamenti zaista počinju u potpunosti iskorištavati taj vlažan instrument za međuparlamentarnu suradnju. Onda imamo fokus na socijalno i ekonomsko upravljanje i to među, eh, putem međuparlamentarne konferencije. Često smo naglašavali važnost demokratske odgovornosti i propitkivanja, pogotovo kada je riječ o ekonomskom upravljanju i donošenju odluka od kako je počela kriza. To je dobar korak. Jako mi je drago što sam čula za uh, forum za žene koji će potaknuti veći angažman i omogućiti veću vidljivost ženskih zastupnica. Uh, sastanak u Vilniusu je bio krasta prilika za tako nešto u okviru druge međuparlamentarne skupštine ja sam bila e, supredsjedateljica ženskog foruma prije nekoliko godina i pokazalo se da je to vrlo vrijedno mjesto za razmjenu iskustava i mogu samo e, potaknuti tu inicijativu. 18.12. slavimo stotu obljetnicu rođenja Vilija Branta. E, naši njemački prijatelji i postigli su sporazum, imaju 42% žena u parlamentu, a Elke je voditeljica u parlamentu i mislim da je dobro da imamo sjajan ovaj koalicijski prijedlog i da moramo ići dalje u tom tragu. Bene, grazie anche la signora Gurmai. Onorevole... Zahvaljujem se gospođi Gurmaj, sada kolega Hefner ima riječ. Zahvaljujem. Zahvaljujem na ovim opsežnim prezentacijama od naših kolega. Nadovezao bih se na to što je rekao Otmar Karas. I želio bih reći da ono što se u ovom trenutku pokušava sa ovim e, međuparlamentarnim e, konferencijama i fiskalnim paktom, ono što pokušavamo pokrenuti e, Eh, bi moglo dovesti do pogrešnog razvoja i moramo paziti da ne dovedemo do toga, već da eh, razmislimo o tome koji nam je pravi razumni put. Razumni put znači sljedeće. S jedne strane moramo ostati u okviru Unije, a s druge strane moramo osigurati demokratski eh, put ako nastavimo ovako dalje, onda ćemo imati e, skrpani tepih e, iz različitih institucija, e, tijela, službi, biranih i nebiranih, a to nema veze sa Europskom unijom. Zbog toga smatram da ono što je već spomenuo Otmar Karas, da je to jedini put koji, da dođemo do razumnih odluka Zbog velike složenosti, pogotovo nakon krize i nakon različitih pa, kriznih paketa, sada se nalazimo u krizi e, da smo ostali bez daha. E, treba nam faza konsolidacije, treba nam faza u kojoj ćemo međusobno razgovarati, a naravno i sa građanima i građankama moramo razgovarati o tome kako možemo Europu postaviti na novu održivu osnovu a ta osnova će zajamčiti da sve ono što smatramo europskim da se to i očuva i moramo imati punomoć na europskoj razini, a to znači da je Europsko parlament mjesto gdje se donose odluke, ja bih želio da ovaj parlament bude dovoljno odvažan, da do kraja ovog mandata e, jasno formulira ono što svi mi znamo. Prema ugovoru iz Lisabona imamo novo pravo da kao parlament zahtevamo takvu konvenciju i da damo e, prijedloge za izmjene ugovora e, Andrew Duff je na tome radio, ja sam na tome radio i već smo donijeli niz e, zaključaka koji implicitno e, otvaraju potrebu za tom konvencijom. ono što je e, zaključeno u različitim dokumentima, ono što imamo u izvještaju Hefner focht a tiče se sjedišta parlamenta, to možemo ostvariti samo pomoću jedne konvencije. Ako se zaista ozbiljno e, uhvatimo svog posla i nakon četiri godine e, odstupanja e, Lisabonskog ugovora na snagu, ako rezimiramo, onda moramo reći u toj, toj, toj točki smatramo da su potrebne izmjene ugovora trebamo razgovarati sa nacionalnim eh, parlamentima, sa građanima. Cilj nam treba biti eh, dovoljno eh, uključenost građani i građanka i od njih, od njihove strane odabranih parlamenta. Čini mi se da je to jedini put. Mislim da ćemo inače doći do zida i imat ćemo sve u uniju koja neće imati legitimna tijela i koja će imati sve manje kompetencija i sve manje moći intervenirati na primjer kada govorimo o politici plaća to tako ćemo izgubiti povjerenje građana ako ne uspijemo organizirati demokratski proces Hvala. sada je ovdje kolega Lefner koji e, ukazuje čast što je došao. Hvala. Bila mi je čast e, godinama zastupati ovaj odbor u Kozaku. To je bilo sedam ili osam godina. I mislim da poruka koju su nam dala i dvojica potpredsjednika je jasna moramo uspostaviti dijalog sa svojim kolegama na nacionalnoj razini, moramo ga ojačati, moramo poduzeti još više toga da bismo informirali o vlastitoj ulozi kao demokratskoj kontroli. Četiri načela koje je spomenuo Otmar Karas, njih moramo e, reklamirati i njih moramo još više predstaviti moramo tražiti i partnere za ta načela. Postoji tradicionalno niz nacionalnih parlamenta koji su uvidjeli da postoji transnacionalna demokracija, a ne samo demokracija na nacionalnoj razini. To je bio njemački Bundestag, belgijski parlament, austrijski parlament i još neki drugi. Imamo parlamente koji su uvijek bili protiv toga da se oformi nova razina, nova demokratska razina. Ali nadajmo se da postoji većina kolega iz nacionalnih parlamenta koji tako nešto prihvaćaju i koji sprečavaju nas da donosimo e, loša rješenja E, sa nadležnostima za koje nitko nije odgovoran. Moramo e, se založiti i kod kolega da brane e, demokraciju. Gospodin Hefner je rekao da ćemo dobiti novu konvenciju, ali moramo se pripremiti i za borbu moći. Ja sam zastupao ovaj odbor tijekom i nakon konvencije. Tada je raspoloženje bilo i loše. Neki su bili frustrirani jer nisu dobili ono što su željeli. Ta frustracija se, e, će sljedeći put postati samo još veća jer će teme o kojima ćemo govoriti još više zahvaćati u nacionalni suverenitet i moramo se dobro pripremiti ako dođe do takve konvencije moramo E, e, oformiti i koalicije koje podržavaju i koje dalje će profilirati ovakav način rada u strukturama u nacionalnim parlamentima i u Europskom parlamentu. Zahvaljujem. Hvala i za kraj zastupnik Šefling. Zahvaljujem. Zahvaljujem predsjedniče, zahvaljujem i dvojici potpredsjednika na njihovom rezoniranju. Sam bih se usredotočio na jednu stvar, to je deficit u znanju koji je spomenuo potpredsjednik Martinez. Mislim da je to zapravo ključno pitanje e, zbog toga što ono pogoršava druge deficite, ako tako možemo reći. Mislim da se sjećam jednog priopćenja strategije strane komisije prije 7 ili 8 godina koja nije daleko uznapredovala i čini mi se da zapravo se iznevjeruje javnost e, zbog toga što jednostavno e, ne postoji dovoljan interes javnosti u za ono što se događa u Briselu. Ne samo, naravno, ne mislim samo na rad parlamenta. Moje pitanje je zapravo da li je prisustvo Europske unije u državama članicama dostatno? Ja mislim da nije, već bi trebalo biti postojati mnogo snažnije prisustvo kako bi se utjecalo na javno mišljenje na lokalnoj razini. I posljednja stvar, a imam još i 45 sekundi, trebali bismo pomno, ozbiljno razmotriti ovaj deficit i to bi trebalo doći na dnevni red ovog odbora u budućnosti. Grazie e allora la parola. Hvala lijepa. A e, vi želite uzeti riječ, Da, hvala vam. E, želio sam samo zahvaliti u ime nas obojice. Mislim da kolega ima druge obaveze. Dakle, vidjet ćete da zapravo nismo čuli niti jedan komentar koji nije bio u skladu s onim što smo i mi sami rekli. Kao što je Lyon rekao, i mene brine što bi se dogodilo s obzirom na to da je posljednja konvencija bila vrlo kompliciranja što se tiče iznalaženja sporazuma, tako da u trenutnoj situaciji zapravo ne bi imalo smisla pokušati doći do neke nove konvencije. Dakle, konvencija je po definiciji jedan otvoreni sastanak. Ne možemo imati konvenciju na kojoj su sudjeluje 40 ljudi koji imaju isto mišljenje kao i vi sami. Ali vjerujem da bi bilo prilično teško imati jednu konvenciju u ovom trenutku. I teško bi bilo doći do bilo kakvog sporazuma koji bi bio dovoljno sveobuhvatan. trebamo biti otvoreni oko toga. Problem je što u nekoliko značajnijih većih parlamenta postoje grupacije koje su protiv europskog projekta. I to je potpuno legitimno, e, mi smo strastveno za njega, ali moramo priznati da postoje oni koji su protiv toga. Neki njih također strastveno protiv. Dakle, problem je u tome što, su, što u nekim parlamentima ti kolege imaju većinu i naravno u takvoj situaciji ono što rade u Kozaku e, to je gotovo opasno reći na glas, ali kao političar ili diplomat ja to mogu reći. Dakle, postoje ljudi ondje čiji je cilj uništiti Europsku uniju. I njihov, to su zapravo njihovi javni ciljevi. Dakle, uzevši to u obzir, u potpunosti je, to je nešto u potpunosti u skladu s njihovom logikom i oni će vjerovati da je Europski parlament e, nepotrebna, neučinkovita institucija i da bi se parlamenta trebalo riješiti. Dakle, postoje neka manja neslaganja i možemo raditi s ljudima s kojima se ne slažemo u potpunosti, ali ako govorimo s ljudima koji smatraju da bi trebalo ukinuti Europski parlament, doista nema načina na koji bismo s njima mogli raspravljati, e, širiti informacije, podići razinu svijesti ili bilo što drugo. Ali ja mislim da bismo trebali pružiti više informacija kako bismo se pobrinuli da veći broj nacionalnih parlamentaraca e, se ne prikloni takvim stajalištima da je Europski parlament eh, hrpa birokrata, da je neučinkovit, korumpiran, beskrupulozni ljudi i tako dalje. A to je upravo što oni tvrde. To je nešto, to tvrde neki od tih kolega. A čini se da ih je sve više i više. Joe, ti si nešto vrlo važno rekao, da se ti sjećaš eh, kada su jedan ili dva parlamenta mm, dominantno bili antieuropski. Danas ih ima poprilično više. A neki od onih koji su tradicionalno bili proeuropski orijentirani više nisu tako orijentirani. Neki od njih su čak i antieuropski. I očito oni surađuju s onim koji su tradicionalno anti-europski orijentirani. Dakle, nećemo ulaziti u imena jer ne želimo nikoga dovesti u neugodan položaj, ali činjenica je da sam u više navrata da je meni bilo neugodno zbog stava mog vlastitog nacionalnog parlamenta. Njihovi stavovi su bili radikalno drugačiji od stavova koje su imali tijekom proteklih 20 godina pristupanje, o tome se uopće nije raspravljalo. I u Španjolskoj o europskim ugovorima se glasalo jednoglasno u našem parlamentu. Dakle, sve političke stranke u španjolskom parlamentu glasale su za te ugovore. Ali ta su vremena danas prošla i najveća briga meni je to što postoji više parlamenta koji koji neprestano sazivaju, održavaju neke sastanke, e, raspravljaju o raznim pitanjima i po strani ostavljaju Europski parlament. Neću reći da kuju nekakve zavjere, ali načelno ono što pokušavaju učiniti je da marginaliziraju Europski parlament što se tiče donošenja odluka u onim područjima u kojima Europski parlament zapravo ima isključivo nadležnost prema ugovorima. U svakom slučaju uvijek je zanimljivo i ugodno raspravljati o ovim pitanjima i mislim da je ovo jedan od najzanimljivijih, najvažnijih odbora uopće u Europskom parlamentu i Također smatram da bi bilo dobro e, pružiti više informacija o onome čime se ovaj odbor bavi. No, kolege, nešto moramo jednom za svakda rešiti, a to je poslovnik. Prošli tjedan potrošio sam tri sata, na, probao sam na plenarnoj tri sata s nama su bili predstavnici Europske središnje banke i niti u jednom trenutku nije bilo prisutno više od 25 zastupnika Europskog parlamenta u vječnici. A to je bilo u trenutku kada nam je Mario Draghi govorio o onome što se događa trenutno u europskoj ekonomiji. I kada sam postavio pitanje zbog čega, čuo sam da se trenutno istodobno održava sastanak odbora ikon. Dakle, isto, u isto doba kada je našoj vječnici bio prisutan predsjednik Europske središnje banke. Dakle, ili moramo promijeniti način na koji radimo, ili ćemo se i dalje osramoćivati takvim situacijama. Dakle, zapravo se krećemo ka jednoj potpuno neodrživoj situaciji. Kolege, morat ćemo jednostavno vidjeti kako će se to sve u budućnosti razvijati. Zahvalio bih Karlo Kasiniju na radu koji obavlja i mislim da doista nastavio ondje gdje je Joe Lallion završio. Hvala. Puno hvala tebi. Jer ti uvijek vrlo, vrlo razumno sve razložiš, A e, i, a istovremeno to je puno entuzijazma. Evo, moramo sad samo za pet minuta stanke, a nakon toga odmah prelazimo na posljednju točku dnevnog reda. Non ho capito. Non, non perché non Raporto Jater Su... Izvješće Jaten Maki je sljedeće. Dakle, bavimo se promjenama članka poslovnika Europskog parlamenta o ukidanju i zaštiti parlamentarnog imuniteta. Nemamo puno vremena, e, samo ću vas posjetiti da je predloženo 15 amandmana, uključujući one od izvjestiteljice, još pet amandmana je su potpisali gospoda Vilan Gargani, pa ćemo dati riječ e, gospođi Jatin Meki. Hvala. Biću kratka. Rekla bih da mogu podržati sve amandmane osim 17. i 18. A za 18. mislim da ukoliko ga prihvatimo, da će nas vratiti na trenutno stanje. Tako da iz tog razloga nisam za njega. Zatim amandman 17. Smatram da ni on nije dobar. Ali svi drugi jesu. Rekla bih da moramo imati na umu da parlamentarni imunitet nije naša privilegija, već jamstvo nezavisnosti, integriteta cijelog parlamenta, te da postoji još jedno pitanje a to je da nadležni odbor, odbor za pravna pitanja i njih predsjednik tog odbora je ovdje. Mislim da smo doista imali dobru zajedničku suradnju. Hvala vam. Želi li se itko javiti za riječ? zastupnici Leinen i Schulz. Da, ja sam izvestitelj u Sijeni za moj klub zastupnike. Imunitet je važno pitanje i da budem kratak, slažem se sa zastupnicom Jatin Mahi. 17 i 18 bi trebali biti odbijeni jer idu protivno praksama odbora za pravna pitanja, 20 i 21 bi trebalo prihvatiti, oni su logični, a za 17 trebali bi imati e, drugi amandman drugačije sročen. Dakle, 2, 17 i 18 bi bili neprihvatljivi i sedmi, jer način na koji je sročen zapravo sastavljen nije održiv. Kaže da ova rezolucija za nadležna tijela država članica nije obvezujuća, no svejedno ih poziva da iz toga izvuku nužne zaključke. Dakle, ne znam da li se takva rečenica zapravo može uopće nekamo umetnuti, jednostavno je prekriptična, nejasna. Protiv sedmog amandmana smo, no ostale naš klub zastupnika prihvaća. Odarivali Šolcu. No, scusate. Vi... Zastupnik Šul, ne. Ne, oproste, ja stalno riješim s imenima. Zastupnik Bronz. Hvala vam. Izvjestiteljica je spomenula protokol 7 o privilegijima i imunitetu Europske unije i meni se čini da postoje neke dvosmislenosti. U devetom članku e, koji se bavio privilegijima i imunitetima kaže da se imunitet ne može zatražiti ukoliko je zastupnik zatečen u inflagranti da provodi neko dijelo i da se ne može djelovati na parlament da ukine imunitet. No, da li drugi dio rečenice, dakle pravo da se oduzme imunitet, vezuje samo na prvi dio rečenice, dakle one koji su uhvaćeni u vršenju nekakvog dijela ili se smatra da Europski parlament ima nekvalificirano pravo da ukine nečiji imunitet. Koncept toga da je netko učinjen na, na, uhvaćen na dijelu e, čini se vrlo jasan i mogao bi biti ako se govori o krađi, ubojstvu, nečem slično, no u slučaju onoga što ja e, nazivam nekakvim zločinima misli. Dakle, autorstvo riječi možda je neosporivo, ali njihova kažnjivost bi svakako mogla biti. Ukoliko se pozovemo na članak osmi, e, tamo kaže da zastupnici nisu podložni pravnim postupcima zbog njihovih mišljenja koje su izrazili tijekom obavljanja dužnosti. Prije svega, znači li to odnosili se to da riječi koje se izgovaraju na plenarnoj ili na odboru da imaju potpunu privilegiju. Jer ako se tako nešto izražava van parlamenta, na temama koje su unutar nadležnosti Europske unije ili koje Europska unija želi imati pod svojom nadležnosti, tada zastupnik u svakom slučaju također govori obavljajući svoje dužnosti. I možda bih trebao podnijeti amandman o tome, no nisam. Kolega Gargani. Hvala. Ja sam ovdje kao zastupnik odbora za pravna pitanja, ali istovremeno sam i zamjenik u ovom odboru. Da, e, reka da prihvaća amandmane odbora za pravna pitanja, koje smo mi zapravo gotovo jednoglasno prihvatili. E, nemam ovdje tekst jer tajništvo nije e, ovdje dalo te amandmane. Ne mogu se sjetiti što se krije iz amandmana 17. i 18. samo prema brojkama. Međutim, ono što želim sada reći je posljednjem kolege da pitanje o, za koje smo se mi odlučili praveći ovaj amandman mi smo dakle u odboru za pravna pitanja pokušali naći amandman koji bi predstavljao platformu ili jedinstveno ili nazivnik za tumačenje e, različitih e, Eh, elemenata o tome na koji način se može protumačiti ono što rade europski zastupnik. Jer tumačenje su ovo različita. Kaže se, ako dok deklaracije dođe na i za vrijeme izvršavanja dužnosti. Međutim, to bi moralo biti puno eksplicitnije. Trebalo bi se napraviti propis da se definira što znači eh, na svom poslu preko izvršavanja svojih dužnosti, da li to znači samo kada je u vijećnici na sastanku ili van toga. Europski zastupnik je u današnje vrijeme netko tko radi na širokom području, ne samo u Briselu i Strasburu. Mi smo zapravo tu htjeli dati neko uravnoteženo viđenje dužnosti zastupnika. Eto što se tiče 17. i 18. ne znam više na što se one odnosi, to su e, vaši amandmani odbor, možda mi to možete reći. 17. amandman je amandman kolege Speronija, 18. jest Vilander Gargani u kojem se kaže da na zahtjev zainteresiranog zastupnika parlament uvijek može ponovno preispistati a, ukidanje imuniteta ako se za vrijeme E, tog ispitivanja, dakle, vidi da se legitimno treba proučiti. Da, treba uzeti nešto konkretni primjer. Mi sada konkretno radimo na jednom slučaju i to nam je e, predsjednik parlamenta dao u ruke. Međutim, mi moramo naći imali novi element ako se vidi dakle, da postoji novi element koji u prethodnoj fazi nije bio uzet u obzir, onda se ta mogućnost mora dati. Ali istovremeno je predsjednik parlamenta taj koji ima diskreciono pravo e, tako nešto napraviti. Da, to je, to je jednostavno važan amandman. Ja moram reći da je to zapravo jedan neutralan i transparentan amandman. I po treći puta kažem, ako postoji neki novi element koji ranije nije pročen, e, nije spomenut, onda postoji mogućnost da e, odbor za pravna pitanja ponovno preispita cijeli slučaj. E, nemamo više puno vremena, ne znam da se još netko želi javiti za riječ. Kolega Hefner, izvolite. Hvala. Mogu se kratko reći nešto o ovom izvještaju. Želim zahvaliti jer rijetko imamo slučaj kad se potpuno slažemo sa time što nam izvjestitelj predoči. Slažemo se ovdje što se tiče podstupka i što se tiče definicija i što se tiče rokova. Sve je to u redu i sve to ima smisla. Kolega Gnani e, ima različita slačanja što se tiče tradicija i što se tiče prava na imunitet u Europi. To je upravo važno jer što to znači kada e, obnašate svoju dužnost? u njemačkom Bundestagu, a tamo sam bio deset godina član odbora za imunitet. U tih deset godina svim slučajevima smo ukinuli e, imunitet jer je parlament smatrao da imunitet nikoga ne štiti od kaznenog progona i radi se o tome da parlament kao cjelina nije bio ugrožen i zbog toga smo ukinuli e, imunitet. Postoje države članice gdje ako vršite neku dužnost onda imate imunitet i onda kada više niste na dužnosti može se pokrenuti kazneni progon. Za mene je to teško shvatljivo, ali takva je tradicija u nekim zemljama. Zbog toga je potrebno da mi ovdje u Europskom parlamentu donesemo jedinstveni standard. I izvještaj se e, temelji na praksi koje su se pokazale smislenima. Mislim da je to dobar prijedlog. Dozvolite mi još par primjedaba. Smatram da pravo na imunitet što se tiče porijekla e, proizlazi iz 18. i 19. stoljeća i nije više toliko potrebno u modernim državama. Zbog toga sa zabrinutošću promatram da e, imamo upravo pred sobom proširenje ideje imuniteta i ne to samo na zastupnike već i na suradnike, na službenike u svim mogućim institucijama koji bi dok obnašaju svoju dužnost trebali imati imunitet. Time bi mogli nastati upitni e, odnosi što se tiče e, individualnog djelovanja. Mislim da to nije dobar razvoj. Isto tako mislim da nije dobar razvoj da u mnogim e, međunarodnim ugovorima imunitet ide i seže i dalje od e, osoblja i odnosi se i na druge snage E, tako raste siva zona, a to e, ne bismo trebali podržati. U okviru Europske unije e, to je jako bitno. Molim vas da budete još par minuta strpljenja prevoditeljima jer bi izvjestiteljica rekla još par riječi. Zapravo samo bih naglasila da kultura imuniteta e, se vrlo razlikuje po pojedinim europskim državama članicama. A ovo izvješće ne mijenja tu kulturu. Dakle, ona je jednaka u svim državama članicama kao što je bila i prije i ostaće takva i u budućnosti. Rekla bih samo da u Finskoj to nije toliko široko korišteno, dakle koliko postane nekakva kaznena djela, automobilska nesreća, u moje zemlji se za tako nešto e, ne mora tražiti imunitet, to će automatski ići na sud. Ali ovdje vidimo da je imunitet različit u drugim zemljama i ne pokušavamo to promijeniti. Dakle, više se radi o proceduralnim pitanjima što se događa u drugim odborima. Dakle, imunitet će biti jednak kao i prije i sve će ostati isto. I u drugim državama članicama, dakle, ne mogu zastupnici biti poslani u zatvor ukoliko su u drugoj državi članici. Mislim da je to najvažnije, ali suština imuniteta je zapravo ista kao i prije. Dakle, ne pokušavam promijeniti ništa, ali razmatrala sam zbog čega ne potreban baš ovakav oblik imuniteta. Jer sve države članica te govore o vladavini prava i ukoliko to prihvaćamo, zbog čega one zapravo traže Europske unije da ukine imunitet. Ali znam da postoje različite kulture i to ne želim mijenjati. me završava prijevod. Tomorrow we can accept this procedure. Mm, mm, mm,